Okay, colleagues. I think, um, I think... Dobar dan. Ja mislim da smo imali malo vremena da se porazgovaramo o tome kako smo proveli praznika, ali sada ipak moramo početi sa radom. Nadam se da ste se lijepo odmorili, da ste se vratili puni energije i entuzijazma za sljedećih nekoliko mjeseci, prije nego što se toliko umorimo da nam je potreban hitno novi odmor. Naš, iako nam sad pokazuje neke vrlo čudne stvari, <laughs> kao da je 6.19, ipak ćemo sada krenuti jer nije, jer je 9.12. ako imate dnevni red, e, onda prvo poslušajmo najave predsjednice. Dakle, sutra ujutro. Imamo zajedničko saslušanje sa odborom za trgovinu o pomoći za trgovinu. To će biti važno pitanje. Čekamo komunikaciju komisije. Nažalost, ja neću moći biti sutra ujutro e, jer imam e, neke stvari koje moram kod kuće u svojem okrugu obaviti, ali evo podsjednik E, a nadam se bit će poslan svim e, još jednom e, članovima kako bi došli na ovo zaista zanimljivo saslušanje. Isto također sljedećeg četvrtka to organizira stručni sastanak na visokoj razini tehnološke inovacije za humanitarnu pomoć najpotrebnijima. Zasigurno isto interesantno jer e, tehnološkim putem dostaviti najbrže moguće pomoć je nešto što je doista važno, to ćemo imati više točak poslije podne e, od dva do pola e, Meni Amerike zna za to. Dobro. Nemam drugih najava. S moje strane. Točka treća. od sastanak e, odbora od 26. lipnja, zapisnik koji je u vašim dokumentima. Ako niko nema napomena, molimo, e, evo, ako imate, najavite, ako nemate, usvojeno. Evo dobro, ali evo imamo ipak još nešto. E, samo vrlo kratko informativna točka od strane komisije. Nadate da e, to jedna stvar koja je doista bitne za ovaj odbor, a to je akcijski e, plan koji je predstavljen jučer i parlamentu o e, jednakosti spolova i transformiranju života žena e, i djevojaka vanjskim djelovanjem u 2020-2020. Dakle, to je već nešto što su parlamenti i vijeće dakle, već dobili i a naši kolege će vrlo rado doći i pojasniti sve ako mislite što mislite da bi moglo biti korisno ili da bi bilo potrebno objasniti. Hvala i to dolazi u pravi trenutak jer ja sam izvjestiteljica za akcijski plan za ravnopravnost spolova. Inače mislim da je sada troje um, um ambasadora, ali uh, htjeli smo se sastati još i sa odborom FAM i mislim da je to vrlo dobro, pročitat ću, <laughs> pokušat ću to pročitati, ali vjerojatno neću do dva dana stići kada bi bilo dobro za taj sastanak, ali svejedno e, možda ćemo zajednički se dogovoriti sa odborom FAM da imamo zajedničku e, prezentaciju o prvoj godini implementacije e, akcijskog plana za ravnopravnost spolova. Dakle, hvala na tome. A sada prelazimo na petu točku dnevnog reda. To je također još jedno pitanje koje je zanimljivo za ovo odbora. To je implementacija e, zaklade Trust Funda za Afriku koji se zove EU e hitni Trust Fund e, za stabilnost i utjecanje na uzroke i regularne migracije i raseljenih osoba u Africi a taj instrument je uspostavljen e, kao priprema za summit u 2015. i od e, puno je toga e, već otišlo u ovaj fond 2,8 milijarde, uglavnom iz EDF-a, ali dio od tojih sredstava dolazi iz DCI-a sada, to je naravno ono za što smo mi odgovorni, znači moramo imati pravo kontrole. I evo samo da se prisjetimo ideja je bila da će E, Europska unija dati nešto sredstava sa svoje strane, zatim i zemlje članice, ali iznosi koje su dali zemlje članice vrlo su male, samo 217 milijuna eura. Dakle, zemlje članice će nam reći da one financiraju EDF, pa da su već dale svoju doprinost iz EDF-a za ovu ovaj, zakladu Terras Fund, ali zapravo bilateralno nismo zaprimili baš previše sredstava, samo manji dio sredstava je došao iz bilateralnih sredstava. E, veliki dio projekata već je ugovoren i sredstva su povučena, ali evo, e, da čujemo više što se događa s tim novcem, za što se koristi, da čujemo nešto malo o ovom godišnjem izvješću. Danas je s nama gospođa Karija Montese, E, iz DEFKO-a za Zapadnu Afriku koja će nam više od toga reći. A jedna od stvari koja ovdje posebice brine parlamente i zanima je kako se koriste sredstva i drugo da bi e, parlament trebao imati pravo na punu kontrolu i scrutiny rights. E, I ponekad E, jer komisija mora djelovati brzo. Nekad ne dobijemo na vrijeme informacije od komisije kako bismo mogli u potpunosti izvršavati svoje svoja prava. Znači, uglavnom, e, e, iako čujemo koliko je novca potrošeno, ne čujemo točno na što se konkretno troši. Znači, čujemo što je potrošeno, ali obično nakon što je već novac potrošen, pa bismo htjeli sada da se to nekako ispravi i da komisija u dijalogu s parlamentom je sada dogovorila da će u odboru e, fonda sjediti zastupnici, ali svejedno treba nekako dogovoriti mehanizam s kojim će se to funkcionirati. I to možda prije Strasbura. E, znači, E, imamo probleme ove, ovaj, ako ćemo imati zastupnike u odboru petkom i petkovima i onim tjednima u Strasburu će biti problem <laughs> zastupnicima biti prisutni na sastancima, pa to treba riješiti na neki mehanizam. Dakle, evo sada dajemo e, naše gošći e, riječ da nas izvijesti. Hvala vam lijepa. Hvala vam predsjedateljice, hvala vam na ovoj inicijativi koja je poduzeta kako bismo se susreli. Komisiji je uvijek veliko zadovoljstvo tako da zapravo da sve od sebe i da ojača ovu suradnju kako bi se mogla zajamčiti transparentnost što se tiče korištenja uzemnog fonda Europske unije za Afriku. Ja sam bila na sastanku ovdje u e, siječnju ove godine kako bih parlamentu predstavila naše aktivnosti. I kao što je evo malo prije i sama e, predsjedateljica, mi smo vam tom prilikom podijelili godišnje izvješće. Od siječnja također smo e, započeli s organizacijom rada na novom izvješću o razini provedbe od siječnja 2017. godine. A mogu vam odmah odgovoriti na pitanje. Dakle, sadržaj našeg djelovanja i konkretni primjeri, mi smo naravno imali na umu vašu zabrinutost kada smo vam podnosili ovo izvješće. Mi smo ti koji smo naveli ciljeve tog uzajamnog fonda, također smo i rekli što smo sve napravili, te kakve smo konkretne primjere ostvarili i zato vas ja sada toplo pozivam da pročitate naše izvješće. Evo, za početak, dakle, krenut ćemo od same definicije cilja. Dakle, neću vam sada predstaviti sve e, znači, ciljeve koje smo uzeli u obzir u okviru uzemnog fonda, jer to je ovako onako e, poznato, a naslov zapravo samo podsjeća na karakter tog fonda, a to je e, fond za stabilnost onih regija koje su vrlo često u nepovoljnom položaju. Znači Sahel, je Sjeverna Afrika, Afrički rog e, u kojima su visoke razine siromaštva. I naš cilj je bio taj da pokrenemo inicijativu kako bismo mogli intervenirati e, kada je riječ o migracijama, kako nezakonitim migracijama, ali E, također i na drugim vrstama migracija, a to je, kao što je naglašeno u samom naslovu, potpora e, svim raseljenim osobama, e, izbjeglicama, jer one su dosegle u proteklih godinu dana vrlo visoke brojke. Evo daću vam sad nekoliko brojki od zadnje prezentacije. Kada govorimo o iznosima, od kada je ovaj fond e, osnovan, mi smo imali 1,8 milijardi na raspolaganju eura, nakon toga je došlo do povećanja zbog e, čitavog niza razloga koje smo već iznijeli parlamentu. Danas imamo znači globalni doprinos od 2,9 milijardi eura, odnosno gotovo 3 milijarde eura. Što se tiče, e, ako znači pogledamo samo te brojke, možemo reći kad je riječ o provedbi da je 117 e, projekata pokrenuto, 1,9 e, milijardi eura je već e, odvojeno za ta tri sektora, znači Sahel, jezero Čad, Sjeverna Afrika i Afrički rog i to prema potrebama u pojedinoj regiji. Dakle, Afrički rog, Sjeverna Afrika te Sahel i jezero Čad. Dakle, imamo e, ove tri zone i od tih 117 projekata koje smo već usvojili i pokrenuli, naš je cilj bio da se stvori uzajamni fond koji će omogućiti da se e, ti projekti koji su odobreni neposredno financiraju i to su konkretni rezultati. Mi smo time pokazali da smo uspjeli ubrzati sve procese usvajanja tih projekata i možemo reći da smo do sada usvojili 117 projekata od kojih je 69 ugovora već potpisano. E, što se tiče provedbe, e, to vrijeme koje prođe od e, od usvajanja do provedbe možemo reći da je došlo do znatnog poboljšanja i ubrzanja. Evo ponavljam, od 117 projekata čak 69 je već potpisano u obliku ugovora odnosno odvojeno, 1,9 milijardi. E, zahtjev parlamenta je bio taj da ubrzamo taj cijeli proces. Mi smo se aktivirali i u tom smislu kako bismo zaista odobreni projekte i proveli u dijelu. I sad imamo 411 e, milijuna koje smo uspjeli dodijeliti e, u obliku raznih stipendija kako bismo osigurali nastavak provedbe projekata. Što se tiče napretka koji je ostvaren e, od našeg zadnjeg izlaganja mogu vas podsjetiti i na povećanje broja zemalja koje su sudjelovale u tome. Na početku smo krenuli sa 23 zemlje koje su mogli koristiti ovaj uzajamni fond i mi smo htjeli proširiti još e, taj fond, odnosno primjenu fonda na još tri zemlje, znači e, Benin i obala Bjelokosti i konstatirali smo da nakon što smo utvrdili migracijske tokove, mi smo došli do zaključka da je jako puno osoba počelo dolaziti i iz e, obale Bjelokosti, iz Gvineje, iz Benina i upravo zato je bilo potrebno uključiti i te tri zemlje u e, našu politiku e, migracija. Evo ponavljam, dakle osim te 23 zemlje na početku, sada pokrivamo još tri zemlje ovim uzemnim fondom. se vi ste nam rekli da e, je riječ o 2,9 milijardi e, eura sredstava u okviru tog fonda, ali 2,3 milijarde iz toga potječe upravo iz Europskog fonda za razvoj. Dakle, to, su, e, to je novac koji već ovako i onako dolazi kroz znači ili nacionalne ili regionalne e, programe ili iz pričuve i zato je normalno da nam države članice stalno govore mi i ovako i onako već doprinosimo na razini Europskog fonda za razvoj i upravo se iz tog dijela može uzeti novac za uzemni fond za Afriku. Ali kada govorimo o bilateralnom doprinosu država članica, moramo reći da se on znatno povećao. Kada smo započeli sa ovim fondom, bili smo svi malo frustrirani, zato što smo imali e, vrlo niske iznose kada govorimo o bilateralnoj suradnji, znači sa pojedinim zemljama članicama. Riječ je o 93 milijuna eura e, koje su dodatno doprinjale, znači uplatile države članice, a sada smo stigli do 217 milijuna. E, Italija i Nizozemska i Njemačka su se najviše iskazale, e, ali evo vidite ovdje na ovoj tablici, možda ne vidite iz daleka, ali mi ćemo me kasnije podijeliti. Vidite da su navedeni doprinosi pojedinih država članica. Ali ne samo država članica, zato što u ovaj program e, doprinose, u ovom programu doprinose i Norveška i, i Švicarska sa svojim sredstvima. Na ovom slajdu možete dobiti informacije o načinu korištenja sredstava, odnosno tko su ti partneri koji nam pomažu da realiziramo aktivnosti uzajamnog fonda. 47% fonda se koristi kroz naše agencije u pojedinim državama članicama i to je bio jedan od početnih ciljeva uzajamnog fonda, odnosno kako bismo stvorili nove instrumente koji će omogućiti agencijama unutar država članica da na aktivniji način sudjeluju u provedbi e, našeg programa za pomoć nerazvijenim zemljama. I također s druge strane kako bi se razvile nove sinergije tako da se spoje aktivnosti koje su pojedine države članice pokrenule i ranije sa aktivnostima koje pokreće komisija. 21% doprinosa koriste nevladine organizacije, a više manje 25% fondova koriste e, međunarodne organizacije odnosno ovdje govorimo o Ujedinjenim e, narodima ili pak nekim drugim agencijama i organizacijama na međunarodnoj razini. Dakle, možemo reći da u ovoj skupini e, ćete E, naći i Međunarodnu organizaciju rada i tako dalje. Evo, to je to što se tiče e, same preraspodjele sredstava iz fonda. Kada bismo ušli malo dublje i malo više u detalje, kada bismo pogledali sve tablice iz tog izvješća, onda bismo vidjeli da razine provedbe E, su takve kakve jesu zato što postoji određena ravnoteža između preraspodjele projekata s obzirom na razno razne ciljeve iz uzemnog fonda. Dakle, mi imamo neke ključne ciljeve u okviru uzemnog fonda, a to je stvaranje gospodarskih mogućnosti, stvaranje novih radnih mjesta. Evo, to su neki od onih najvažnijih ciljeva kako bismo se borili protiv uzroka e, samih migracija pojačati otpornost, pogotovo u zemljama porijekla, e, odakle kreću migracijski tokovi gdje postoji velika nestabilnost. Također, kada govorimo i o upravljanju migracijskim tokovima. Dakle, to su sve e, ciljevi koji se također tiču i dobrog upravljanja i sprječavanja sukoba. Ona tablica koju vidite na 13. stranici i na 14. stranici e, našeg godišnjeg izvješća nam dobro pokazuju kako su sva ta, e, sva ta financijska sredstva jako dobro raspodijeljena kako bi se zadovoljili razni ciljevi. Bilo da je riječ o samim e, ključnim ciljevima e, iz uzemnog fonda ili pa kako bi se zadovoljili i ostvarili ciljevi koje možemo naći i u razno raznim deklaracijama koje su potpisane u Valeti kada je fond i osnovan. Dakle, možemo reći da su sredstva iz fonda ravnomjerno raspodijeljena kako bi se išlo kao ostvarenju različitih ciljeva. Mhm. Moramo reći da e, želimo naglasiti e, na koji način smo usmjerili aktivnosti kako bismo poduprijeli određene projekte i kako bismo poduprili određene praktične aktivnosti. To je nešto što možete jednim dijelom naći u našem izvješću. Projekti koji su već pokrenuti i koji e, e, će morati doći do rezultata koje ćemo moći jasno mjeriti. Na primjer, jedan od projekata u Senegalu i dalje je riječ o stvaranju novih radnih mjesta. Dakle, recimo, to je projekt koji bi mogao dovesti do stvaranja 22.000 radnih mjesta. Profesionalno usavršavanje bi se trebalo trebalo odnositi na 20.000 osoba, a osim toga pružamo i tehničku stručnu pomoć kako bi se e, poboljšalo otvaranje i osnivanje novog malog i malih i srednjih poduzeća. To je nešto što obuhvaća naš prvi stup, odnosno prvi aspekt kada govorimo o ciljevima, a to je stvaranje radnih mjesta te također e, podrška i potpora u smislu profesionalnog usavršavanja i osposobljavanja te bolji i lakši pristup zapošljavanju. Kad je riječ o tom cilju, mi smo već pokrenuli određene aktivnosti. Imamo još jedan projekt u Nigeru. E, riječ je o projektu koji a e, AGM, to je projekt koji se E, tiče stvaranja znači nekakvih osnovnih temelj, osiguranja osnovnih temeljnih usluga za stanovništvo, a to je osposobljavanje za rad i u institucijama i također osposobljavanje snaga sigurnosti. U Nigeru je bila riječ o tome da se mora intervenirati na sjeveru države zato što tamo E, svjedočimo velikom nezakonitom, e, nezakonitoj e, trgovini ljudima i nezakonitim migracijskim tokovima. I ta zona na sjeveru Nigera je iznimno pogođena tim problemima i zato smo upravo na to područje usmjerili čitav niz projekata ili kako bismo stvorili nova radna mjesta ili kako bismo pružili osnovne usluge, temeljne usluge za stanovništvo ili kako bismo strateški ojačali samo stanovništvo, a to je E, kako bismo pružili pomoć u osposobljavanju e, snaga e, sigurnosti koje bi se mogle na taj način moći boriti protiv nezakonitih migracija. 1300 osoba je dobilo stručno usavršavanje kako bi mogli učinkovitije raditi na tom području. Znate da smo također stvorili i globalno partnerstvo sa pojedinim zemljama kako bismo uspjeli e, pokriti neke zemlje iz tog geografskog područja Znate da smo izdvojili već mnoga sredstva, sada vam neću govoriti o e, e, svim tim globalnim iznosima za krajnju upotrebu, za krajno korištenje. Ne, ja vam govorim samo o onome što je do sad već učinjeno, a ne što se planira u, budućnosti. Imamo 2600 nezakonitih migranata koji su blokirani i koji ne mogu ući u migracijske tokove, ali su dobili pomoć, podršku i zaštitu kako bi se mogli vratiti u svoju zemlju porijekla. Osim toga, stvorili smo i pet e, centara za prihvat kako bismo mogli e, poboljšati protok informacija po pitanju e, nezakonitih migracija, svih rizika koje to donosi i također e, centara koji mogu prikupiti podatke i brojke koje nam stravično nedostaju. Osim toga, postoji i čitav niz drugih projekata. Neću sada sve navoditi zato što vam sve piše u našem pisanom izvješću. A još jedna od aktivnosti o kojoj vam želim govoriti danas se tiče potpore koju dajemo e, raseljenim osoba u afričkom, na području afričkog roga. E, broj raseljenih osoba na tom području je iznimno visok i to je jedan od velikih izazova e, za naš uzajamni fond. Na primjer, kada je riječ o Ugandi, ja ću vam sada reći što smo e, napravili. Mi smo tamo uspjeli pružiti podršku 2700 e, djece koji su e, izašli iz škola, više nisu pohađali nastavu, oni su postali zapravo dio određenih zajednica i tamo smo kroz našu podršku zajednicama, kroz podršku raseljenim osobama omogućili da e, lakše budu integrirani u postojeće zajednice. Dakle, Tamo smo organizirali projekte koji bi omogućili djeci povratak u školu, također i projekte za podršku raseljenim osobama. Jedan od važnih projekata e, koje se stalno navodi za Somaliju je integrirani pristup u kojem se pruža kako potpora raseljenoj djeci, riječ je o 7700 djece koje su dobile zaštitu i pomoć, 400 e, osoba je također dobilo e, pomoć da se vrati u zemlju porijekla, i također smo pružili potporu e, svim tim e, osobama koje su prekinule svoje aktivnosti e, i za one osobe koje su se nakon raseljavanja vratile na svoje područje ako bi mogli ponovno započeti sa poljoprivrednim aktivnostima i poslovima koje su radili. Svi znate da smo pokrenuli čitav iz projekata u Libiji. Znate da u Libiji imamo katastrofalnu situaciju Tamo postoji čitav niz e, centara sa jako visokim e, brojem e, potencijalnih migranata koji su zapravo blokirani i ne mogu nastaviti svoj migracijski put. Oni se nalaze u velikim problemima u velikim poteškoćama i tamo je naša aktivnost itekako potrebna i usmjerena je prvenstveno utvrđivanju tih osoba koji su u problemima te također vraćanju, a uvijek je riječ o dobrovoljnom vraćanju u zemlju porijekla. I mogu vam sada reći iz rezultata koje smo do sada uspjeli ostvariti E, uspjeli smo pomoći otprilike tisuću migranata kroz naše projekte. E, znači, te su se osobe vratile u svoje zemlje porijekla. U proteklih šest mjeseci, evo, možemo reći da smo e, radili na vraćanju i na integraciji 6600 nezakonitih migranata. To smo napravili u Libiji i u Nigeru prvenstveno kako bismo pomogli ljudima da se vrate u svoju zemlju porijekla. Evo, to su vam neki praktični primjeri. Navela sam neke projekte koji se tiču potpore raseljenim osobama te povratka u zemlju e, porijekla, ali ne mogu vam sada sve navesti. E, moram se ograničiti na samo pojedine projekte, no u izvješću ćete naći sve detaljne informacije o tim projektima. Na našoj web stranici naći ćete i informacije koje su vezane uz e, naše projekte. Osim toga, htjela sam insistirati na još jednoj točki koja je u mom izvješću iznimno bitna, a to je predmet e, zahtjeva kako od strane parlamenta, tako i od strane država članica. Dakle, u praksi ono što se želi znati, a to je kako mi možemo osigurati dobro upravljanje sredstvima iz fondova. Naravno, mi pokušavamo osigurati najbolje moguće upravljanje, a u projektima se želimo usmjeriti na ona središnja pitanja koje ste uspjeli već e, steći dojam o tome što je to iz mog izlaganja. Naše inicijative i naši projekti se moraju temeljiti na informaciju informacijama koje su izvedive u praksi. Znači informacije koje e, su ojačene, odnosno potvrđene kako dokazima, tako i vrlo konkretnim činjenicama s terena. Mi želimo kroz uzemni fond poboljšati mnoge aspekte, a ovdje smo vam sada prikazali akcije koje smo poduzeli u raznim sektorima, a to je nadziranje, istraživanje, razmjena, također e, sudjelovanje, uključivanje zemalja koji su naši partneri i tako dalje. I također, normalno, sama vidljivost i transparentnost našeg djelovanja. Evo, sada ćemo uzeti u obzir ovaj prvi e, dio kruga koji se tiče istraživanja. U tom smislu vas mogu podsjetiti na sljedeće kada je ovaj fond e, stvoren za tri zone koje smo predvidjeli, mi smo također osmislili i aktivnosti za olakšavanje istraživanja. E, kada govorimo o afričkom rogu, evo nešto detaljnije Mogu vam reći da smo e, pokrenuli jedan projekt, e, istraživački projekt u okviru sveučilišta u Londonu, te smo zatražili da se u tom istraživačkom centru naprave studije, analize te radni dokumenti koji će se nakon toga moći E, podijeliti svim zainteresiranima, odnosno kako će svi oni koji trebaju moći doći do praktičnih informacija koje će se temeljiti na konkretnim elementima, na praktičnim elementima i činjenicama i to je ono što se radi u tim centrima za istraživanja. Riječ je o detaljnim analizama i detaljnoj izradi dokumenata koji će moći pomoći u jačanju dijaloga sa našim zemljama, partnerima i zemljama u toj regiji na primjer kada govorimo o kartumškom e, dijalogu i e, kada govorimo o zemljama partnerima i o suradnji koju ostvarujemo s njima. To je nešto što nam može ojačati takvu suradnju i to je nešto što smo napravili za zemlje na afričkom rogu, ali smo istu stvar napravili i za regiju Sahel. Ako uzmemo u obzir e, još jedan krug, e, dio kruga koji smo ranije e, spomenuli, govorimo o monitoringu, znači o nadzoru i kontroli. Možemo tako nadzirati provedbu projekata, a ja vam to mogu pokazati i danas što se tiče ova tri područja. Mi smo uspjeli osnovati zajedničku platformu Aquap koja je na neki, na neki način sustav kontrole ali ta platforma eh, je zapravo dostupna svim korisnicima projekata. To je fleksibilan instrument kojeg je lako koristiti i koji nam omogućuje da u stvarnom vremenu vidimo u, kojem, u kojoj se fazi provedbe nalazi svaki pojedini projekt koji je pokriven. Evo, vidjeli ste sada web stranicu na kojoj možete direktno e, pristupiti informacijama. Također činimo jako velike napore kako bismo povećali transparentnost i vidljivost e, e, projekata i djelatnosti uzemnog fonda za sve građane. Evo, ovogodišnje izvješće je samo jedan instrument ali na stranici glavne uprave DEFCO imamo jednu stranicu koja je posvećena isključivo uzemnom fondu za Afriku. E, priznaje da je to stranica koja ipak ima nekih ograničenja koja vam ne da sveukupne informacije i zato pokušavamo sada razraditi novu web stranicu koja će biti posvećena isključivo uzajamnom fondu Europske unije za Afriku i koji će biti na raspolaganju svima od nadamo se listopada. E, ta web stranica je stvorena kako bi se omogućilo da na brz način dobijete potrebne informacije o projektima koji su u e, funkciji, te da upoznate situaciju u raznim zemljama i također da se upoznate i sa korisnicima i sa ostvarenim rezultatima. Na, mi smo odabrali e, upravo taj put kako bismo ujedno mogli i kontrolirati same rezultate i provedbu. To su evo neki od instrumenta koji nam e, mogu omogućiti da poboljšamo e, sva ta pitanja koja su vezana uz istraživanje, one bazične aktivnosti, komuniciranje, komunikaciju i nadzor predsjednica također e, me i pitala koje su buduće perspektive ovog uzajamnog fonda. Kao što ste vidjeli, Iznose sam već e, navela, riječ je o 2,9 milijardi koliko je predviđeno, 1,9 milijardi je već e, izdvojeno, dakle ostaje nam e, još jedna milijarda na raspolaganju koju možemo iskoristiti. To je također poprilično ograničen iznos obzirom na zahtjeve koje smo dobili od naših zemalja partnera i također od nekih drugih organizacija koje su aktivne na tom području. To su razno razni partneri ili pak međunarodne organizacije. E, znači, na e, vijeću smo u prošlom e, lipnju naveli prioritete našeg uzemnog fonda i koji su putevi ostvarenja tih prioriteta u sljedećoj godini. Na ovim e, slajdovima koje ćete sada vidjeti se nalaze naši strateški prioriteti. Naši strateški prioriteti se biraju na temelju zemljopisno, zemljopisne pokrivenosti zemljopisnog područja. To znači da se situacija razlikuje od regije do regije i da je potrebno donijeti odabire koji neće biti jednoznačni i istovrsni za sve, nego pojedini odgovarajući za svaku regiju, ali i međusobno povezani. Kada govorimo o afričkom rogu, moramo podržavati i podupirati sve projekte vezane uz upravljanje migracijskim togovima. Tamo je riječ o tri milijuna kako izbjeglica, tako i raseljenih osoba i to je najviša razina, e, najviša brojka e, je upravo e, tih osoba koje traže novu državu, novo mjesto za život, koja je najviša u tom području i upravo se zato moramo usmjeriti e, kao naš prioritet, moramo se usmjeriti na to područje. Također, kada je riječ o rješavanju migracijskih tokova, moramo se osigurati da prekinemo sve nezakonite migracijske rute i usmjerimo sve migracije na zakonite rute. Kada govorimo o Čadu i jezeru Čadu i Sahelu i e, tamo će e, aktivnosti u budućnosti imati ključnu ulogu, a pogotovo kada je riječ o jačanju dijaloga o migracijama. Kao što znate, mi smo u svim tim zemljama ostvarili partnerstva kako bismo lakše razgovarali o migracijama. E, to je dijalog koji je popraćen čitavim nizom aktivnostima, čitavim nizom aktivnosti i također koji se tiče razrješavanja pitanja nezakonitih migracijskih tokova te osiguranja e, sigurnog povratka onim osobama koje to žele u zemlju porijekla te integraciju u e, društvu u kojem su nekoć živjeli. E, to se tiče tog područja Sahela koje je blizu migracijskim rutama i znamo da su to područje koje su vrlo nestabilna koja su e, države u potpunosti napustile, nema nikakvu zaštitu i tamo je vrlo lako zapravo otvoriti vrata svim mogućim oblicima ekstremizma i to je područje na kojem se moramo posebno potruditi kako bismo osigurali čitav niz aktivnosti i inicijativa da osiguramo one temeljne uvjete za e, život i za sigurnost osoba koje žele migrirati. Dakle, e, treće područje kada govorimo o, e, o sjevernoj Africi Ti fondovi koji su na raspolaganju biti će usmjereni ponovno na migracije i nezakonite migracije, jer i ovdje želimo i dalje pružati potporu svim osobama kojima je to potrebno i također da informiramo sve osobe o rizicima nezakonitih migracija za raseljene osobe koje se nalaze uz migracijske rute i pokušavaju ući u migracijske tokove. Također imamo i aktivnosti koje su usmjerene ka oblaživanju nezakonitih migracija te olakšavanju mobilnosti u zemljama u kojima e, postoji nestabilna situacija i koje su zapravo ključne zemlje za osiguranje pozitivnog dijaloga. Evo, to su neki od glavnih prioriteta koje smo definirali i predstavili već e, e, znači, upravnom odboru i o kojem se raspravljalo I kroz ta dva prioriteta mi smo uspjeli pokrenuti čitav niz aktivnosti što se tiče prekogranične suradnje, što se tiče međusektorske suradnje, te razno raznih regionalnih aktivnosti e, pomoću kojih e, se uspijamo boriti i nositi s ovim trenutnim izazovima. Svi ste vidjeli inicijativu iz Versaja, to je bilo ovaj prošli vikend. Cilj je da se omogući svima nama da nešto napravimo u vezi sa situacijom, ne samo u Sjevernoj Africi, već i u Saharskoj Africi. Želimo uravnoteženi pristup. Takav pristup koji će moderirati među različitim ciljevima koje smo odredili mi i koje imamo iz eh, ciljeva iz valete. Dakle, to je definirao odbor, a zaključci koje smo postigli podneseni su u parlamentu, gospođo predsjedateljice, i sadržavat će e, ih i izvješće. Mislim da bih tu zapravo trebala završiti. Ne znam jesam li iskoristila sve svoje vrijeme, no Nastavljam biti ovdje i vrlo ću rado odgovoriti na bilo koje pitanje koje biste imali. E, neki članovi e, moje administracije ko su također ovdje i oni će također vrlo rado odgovoriti na vaše pitanja. Hvala gospođo predsjednice. Željela sam da komisija održi vrlo malo dulju prezentaciju jer su kolege jako zainteresirane E, mnogi su se javili za riječ i čini se da je ovo vrlo važna tema koju ljudi žele razumjeti. Žele razumjeti cijelo ovo, pitanje migracije preko sredozemlja. To je na vrhu političke agende e, i na sastanku na vrhu u ponedjeljak. mnoge su se kolege javile za riječ. A, čućemo pojedine iz svakoga kluba. Prvo gospodin e, E, Preda. Hvala, e, gospođo predsjedateljice, hvala vam na vaše, prezentaciji, na vaše prezentacije, gospođo Montesi. Imam komentar e, zapravo općenite prirode, a onda imam nekoliko pitanja koja bih postavio Prvo moj općeniti komentar na e, tri prozora koje su spomenuli, e, odnosno tri područja Sahar, Čad, cijela Afrika i Sjeverna Afrika. Vidio sam kako je e, E, novac raspodijeljen 40-40-20 na ta tri različita prozora. Dakle, moja primjedba sljedeća, odnosno moj komentar. Možda bi nam uskoro e, trebao novi pogled na ravnotežu među ova tri prozora, odnosno tri područja. naročito što se tiče fondova za Sjevernu Afriku, Alger, Tunis, Maroko, Libiju, Egipat, koji su svi e, zapravo dijelovi države Magreba. Te države nisu samo zemlje porijekla i zemlje tranzita za migrante. za e, one u tranzitu iz Sahela. To su također države koje možemo vidjeti i kao destinacije za migrante, a to se odnosi na Maroko, Tunis a i Alžir. Odgovor koji su pokazale vlasti različit je Maroko je e, regulirao status velikog broja subsaharskih e, migranata iz Afrike. Osnovna se e, rasprava e, u Aližiru preko ljeta je bilo tome što učiniti sa e, migrantima iz subsaharskog područja Tunis i tamo postoje neki problemi u, u svezi s tim. Ono što pokušavam reći je da te države na Sjeverne Afrike nisu samo države porijekla i tranzita za migrante, već su također države u koje dolaze migranti. U Roku smo razgovarali sa IOM-om o, o programima koje oni imaju da bi natrag privukli Marokance koji su otišli iz zemlje i da e, vide kako će riješiti novi priljev migranata. To, bi bilo moje općenito, e, općeniti komentar. sada moja pitanja. Prvo o doprinosima država članica. Nešto što još nisam vidio, ništa što još nisam našao je sljedeće. Da li su doprinosi država članica ciljani? Recimo ako Slovačka nešto financira, mm, da li će se to usmjeriti na Čad ili Džibuti, da li to, e, Džibuti, da li to država može e, odrediti, je li to moguće i puno drugih čimbenika u ovoj diskusiji. Drugo pitanje bi bilo sljedeće. Pozabavio sam se projektima nevladinih udruga i čini se da je to najveći broj e, projekata, 407 sve ukupno. Jesu li te nevladine udruge lokalne ili su to evropske nevladine udruge? Imate li više informacija, statističkih informacija o tim nevladinim udrugama? Jesu li to međunarodni protagonisti ili lokalni protagonisti? Još jednom hvala na, na vašem obraćanju i na vašoj prezentaciji, kao i na vašim odgovorima koje ćete nam dati. Dobno je sljedeće, a onda Pava Vajlan. Norbert, izvoli, imaš riječ. Hvala na ovoj prezentaciji. E, jedna napomena uz financiranje. E, svaki put Proste, trenutak, evo da e, staja, čekam da stavite slušalice. Dakle, moja napomena prva se odnosi na financiranje samog fonda. Kao kod raznih projekata, e, ovdje je financiranje potpuno nejasno, jer postoji toliko različitih izvora. Mi načelno zapravo nikad ne možemo kontrolirati koliko novaca dolazi od pojedinih zemalja članice. Znači uvijek se onda e, čuje ovaj argument, e, mi već e, dajemo novac ili mi smo već uključeni u projekte i tako dalje. Nije to sada naravno nikakvo prebacivanje komisiji, ali bilo bi na neki način nužno jasno sagledati kako koja zemlja članica sudjeluje i zastupljena je u ovom fondu sa svojim sredstvima. Drugo pitanje odnose na konferenciju koja je sad održana u Parizu. Tu su bila četiri velike zemlje članice, Francuska, Njemačka, Španska, Italija, koje su se bavile trima i zabranima zemljama iz Afrike, Niger, Čad i Libija, koje su bile e, s njima. Znači, kako na te aktivnosti gleda komisija? Jer mislim da se ovdje E, zapravo nešto odvija e, izolirano od europske razvojne pomoći. Tu se e, pronalaze zasebne rješenja koja nisu puno u velikoj mjeri povezana sa aktivnostima Europske unije i visoke predstavnice. Dakle, E, mislite li e, možda da bi e, ove zasebne aktivnosti koje imaju svakako smisla, ali ne bi li one trebale na neki način ipak biti povezane sa ostalim europskim aktivnostima? Sljedeći Pavo Vajnin, a onda Judy Sargentini. Pavo, izvoli Linda, ja ću govoriti finski. Imam dva pitanja. Preda i su govorili o ulozi država članica u financiranju ovoga fonda. Naravno da je razočaravajući da države članice ne sudjeluju u većoj mjeri. Cijeli ovaj sistem se temelji na činjenici da će države članice sudjelovati e, jednakim financiranjem ovoga fonda. 50% od fonda distribuira se putem država članica koje imaju koordinacijska tijela. Da li to znači da države članice su dale manje novaca za razvoj kad su počele koordinirati e, ovaj novac za e, fond. Ovo je bio e, fond za hitne slučajeve, a sada se čini da samo ne, nešto stotine miliona je raspodijeljeno vrlo malo raspodijeljeno ne bi se aktivnost mogla ubrzati puno, hvala imamo jako precizna pitanja Čudi Dentini, a onda ćemo se prestati sa pitanjima nego ćemo dati odgovore i onda nova runda pitanja hvala ja mislim da se još uvijek borimo sa nadzorom ovoga fonda. Kako ga dobro nadzirati? Vidjeli ste godišnje izvješće iz 2016. To nije nadzor. To je mm, objavljeno prije puno vremena, sada je već e, rujen. To su zapravo e, skupne e, brojke koje daju sveukupni pogled. Ovaj fond mora opravdati zašto e, se to ne radi putem normalnih kanala za razvoj i zašto je manji nadzor od strane parlamenta i vijeća. Argument da je fond brži, to je argument koji smo puno puta čuli, ali to dovodi do toga da morate riješiti problem u EDF-u i DCI-u, ali da se ne odreknemo demokratskog nazora. Da bih ja razumjela koji je rezultat ovih djelovanja, bilo bi jako dobro da imamo to usporedbo, usporedo sa već dogovorenim projektima u EDF-u i u programu nacionalnih i regionalnih indikativa. Tako možemo usporediti, odluditi kao klub da li se vrijedi odreći demokratskog nadzora. Ne mogu to napraviti na temelju samo ovoga što imam. Ja mislim da je to e, jako problematično. Dozvolite da iskoristim primjer e, države koja je nova, e, a to je obala Slonovače idemo u Arbiđan na sastanak na vrhu, pa sam htjela vidjeti da li mogu posjetiti neke projekte koji su povezani sa fondom. Obala Slanovač je dijelom tog fonda od veljače, postoje analiza e, koja kaže da je jako puno mladih, da je to država koja iz, koje mladi odlaze u Europsku uniju. To je tipična liza o mladima, nezaposlenosti i da treba organizirati gospodarstvo, da ljudi ostanu. Projekti su sljedeći. Jedan o upravljanju migracijama, a drugi E, e, informacijski sistem zapadnoafričke policije. Željela bih e, razumjeti kako analiza problema u obali Slonoveće o mladima nezaposlenosti i šansama koje ne postoje, kako je to povezano sa ova dva projekta, jer jedan je o upravljanju migracijama, a drugo je o sustavu informacije za policiju. Jednostavno ne mogu zbrojiti dva i dva. I željela bih razumjeti je li je to e, još uvijek 95% moguće i da li to zapravo ispunjava ono što mi želimo postići. A na temelju onoga što mi vi govorite ja to ne mogu. Iako smo e, se trudili u našim skupinama za nadzor, naročito nadzor migracija i prije ljeta smo imali jako dugačak sastanak o e, Nigeru i Nežiru i Pokušali smo to iznaći i e, ono što smo mi vidjeli da je da se novac troši, da se e, pokušava ući u trag e, onima koji trguju ljudima, ali mi stvaramo nezaposlenost, to su bili kriminalci ali to neće pomoći ako će oni ući među nezaposlene jer mi znamo da ono što destabilizira državu su nezaposleni mladi. Zapravo sam ražalošena time što smo e, dobili generaliziranu PowerPoint prezentaciju od 2016. i ne mogu prosuditi što je iza toga, kakvi su učinci, kakvi su rezultati. Ja sam to već rekla i prije, ali kako bismo mi mogli proučiti i napraviti nadzor, potrebno nam je više. Gospodin Schaffhauser se isto tako eh, eh, javio za riječ u ovome krugu pitanja. Izvolite, gospodin Schaffhauser. Dobar dan, eh, gospođo predsjedateljice, dobar dan kolege. Dobro vam jutro svima, dobrodošli natrag nakon ljeta. Ovo je jako dobra inicijativa po meni jer e, prvo ja sam uključen u razvoj već neko vrijeme i vidio sam jako puno fondova koji su koji postojali se iz njih novac ne distribuira na dobar način. Treba nam specifičan fond i to je najbolji način za upravljanje e, financiranjem e, specifičnih projekata. Nažalost, došao sam prekasno, želio bih neka dodatna pojašnjenja. Privatni fond obično uključuje e, poduzeće koje njim upravlja i strateški odbor. Imate donatore, a to su države članice koje sve doprinose na svoj način, kao i komisiju i njezin proračun, ali vam također treba i upravljačko tijelo, upravljačko poduzeće, poduzeće koje će upravljati tim fondom. Imam jedan krucijalni e, zahtjev za ovu regiju, tu regiju jako dobro poznajem, uskoro se vraćam u Mali, u Središnju Afriku. U toj regiji hitno su nam potrebni projekti koji e, će se napraviti. E, ne, možemo samo čekati ideje od nevladnih udruga, moramo stvoriti projekte kako bi smo e, stvorili radna mjesta kako bismo stabilizirali situaciju, kako bismo pomogli ljudima da dođe do razvoja i rasta na lokalnoj razini. Zbog toga nam trebaju privatna poduzeća, pa treba nam upravljački odbor koji će se baviti tim projektima i to od početka do kraja. Je li to nešto, neka jedna od opcija koja e, su predviđena pravilima fondama? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, ako to nije tako, ne bi li smo e, li trebali uspostaviti e, fondove privatnog i javnog partnerstva i ovisno o specifičnom projektu, ti fondovi bi mogli biti upotrebljeni u određenoj državi i, i regiji, govorimo o ekonomskom rastu, to bi nam omogućilo da e, stvorimo projekte koji će e, uroziti radnim mjestima i povratu investicija. To je vitalno za ovu regiju. Eto, imamo tu jako puno pitanja, vrlo, vrlo jasnih pitanja. Jedno pitanje koje mi se čini jako važno je pitanje obično da e, vraćamo, obzirom da vraćamo novac u agenciju država članicama, imamo li e, nekakvih provjera o tome da li dolazi i dodatni novac? A zatim pitanja e, ravnoteže između regija, jako puno specifičnih pitanja, nadam se i specifičnim odgovorima na ta pitanja. Hvala najljepša gospođo predsjedateljice i hvala vam svima na, pitanjima koje ste postavili. Ja razumijem vaše frustracije, nema puno vremena, mogli bismo govoriti o tim poduhvatima, o tim nastojanjima satima i stoga sam željela pokriti jako puno u svojoj prezentaciji i pokušat ću odgovoriti na vaša pitanja onako kako su mi e, postavljena. Prvo pitanje je bilo o tome kako se koriste, koriste sredstva iz fonda. Kada je fond e, osnovan, oslanjao se na resurse iz različitih portfelja. Morali smo se pobrinuti za zakonitost upravljanja fondom kako bismo mogli raspodijeliti fondove obzirom na izvor financiranja koji je dostupan je velika većina od 2 do 3 milijarde dolaze od EDF-a. 2 do 3 milijarde, a cilj stoga moraju biti zemlje EDF-a. govorimo o Europskom eh, fondu za razvoj, imamo financiranje za koje drugih izvora, recimo instrument za politiku susjedstva, to su fondovi koji određuju države u Sjevernoj Africi. Dakle, moramo udovoljiti zakonskim zahtjevima kad govorimo o izvoru i destinaciji financiranja. Ako želimo doći do više financijskih sredstava za mm, Sjevernu Afriku, moramo se pozabaviti izvorima, a ne fondom. Dakle, e, sagledavamo krucijalne potrebe u određenoj državi i onda ih povezujemo sa određenim izvorima financiranja. To je ono što moramo poštovati u našoj raspodjeli sredstava Eh, uzeli smo financijska sredstva iz različitih koverti, 200 milijuna recimo došlo je iz iz eh, Sjevernoafričkog arip eh, a i to je transferirano u naš fond. Dakle, mi moramo se također pozabaviti i E, fondovima iz EPP-ova koji dolaze recimo iz Sudana i transferiraju se u Somaliju. Postoje neki e, izvori koje moramo poštovati, moramo biti, e, se držati pravnih granica, ali ja razumijem što ste me pitali kada se bavimo problemom, odnosno kada se bavimo upravljanjem migratornih e, tokova. Većina tih problema se koncentrira u Libiji, prema tome bavimo se prekograničnim projektima kako bismo ih financirali, da vidimo kako možemo osigurati to da financiranja za Sahel se može koristiti da se podrži i, i druge inicijative da bi se e, pomoglo povratku e, migranata iz subsaharskog područja koje trenutno borave u Libiji. Pokušavamo olakšati rad i u Sjevernoj Africi kako bismo Vidite, vidjeli da li se ljudi iz i Nigerije mogli vratiti u svoju zemlju porijekla. To je jedan od prioriteta e, za budućnost. Pokušavamo omogućiti suradnju između sjevernog prozora i saharskog prozora, ali moramo poštovati načela e, zakonodavnosti i e, izvora financiranja. Što se tiče doprinosa država članica, znam E, da jednostavno niste mogli razumjeti onu tablicu u PowerPointu, ali ćete dobiti e, pojedinosti u našem izvješću i na našoj web stranici vidjet ćete e, kako su zemlje sudjelovale u financiranju, zemlja po zemlja i vidjet ćete što je što doprinosi država članica i neka treća zemlja, recimo Norveška i Švicarska. Ta informacija će biti dostupna na naše, u našem godišnjem izvješću i na našim web stranica možete se ulogirati u bilo kojem trenutku i možete to zapravo vidjeti na e, našem portalu. E, e, imamo recimo obavezu 10 milijuna, kad dobijemo pismo da je to ta upleta izvršena, mi ćemo ažurirati tablicu. Sve statistički podaci o doprinosima država članicama su apsolutno transparentni i ažuriraju se na našim web stranicama. A sada treći komentar o mm, sudjelovanju država članicama. Pitali ste jesu li ta, ti e, doprinosi ciljeni, jesu li usmjereni na određenu zemlju, određenu državu. Općenito govoreći mi radimo na, te, na, e, na načelu objedinjenosti. Kada sredstva dođu u fond, fond je cijelina, iz političkog i strateškog gledišta e, imamo na umu koji su prioriteti a koje spominju različite države članice. Dakle, države članice mogu indicirati, mogu uputiti na to što bi e, više željeli, kamo bi željeli uputiti svoj doprinos, mogu specificirati koja od tri prozora, koje od tri regije e, preferiraju. Recimo, Italija mi je naznačila da bi željela da se e, više stvari financira u Nigeru jer vide prednosti od sinergije koja se može postići e, kroz e, ovaj fond. Dakle, imali smo na umu taj zahtjev i po, e, jačali smo dio fonda koji je namijenjen Nigeru dio sredstava, pa smo mm, povećali sredstva za Niger u skladu sa zahtjevom kojim smo dobili od Italije. A sada treće pitanje, države članice e, oklijevaju e, sa financiranjem komisije na početku E, da e, omogućila velik usum novca, a države članice nisu e, to napravile, ali one sada povećavaju doprinose i uspijevaju u stvaranju sinergija. E, fond se pokazao vrijednim, Italija i Njemačka na primjer. Njemačka je odlučila da će njen doprinos Sahelu za upravljanje migratornim e, tokovima sve će kanalizirati kroz ovaj fond. Još jedno pitanje odnosilo se na brzinu implementacije E, na početku prezentacije dala sam vam neke brojke. Da, i naravno da nikada ne možemo počivati na lovorikama, ali ako pogledate stopu implementacije fonda u usporedbi s drugim inicijativama, vidite da dosta brzo djelujemo. Mm, uspjeli smo ubrzati e, samu proceduru odobravanja projekata, dali smo sve od sebe da osiguramo brzo potpisivanje ugovora. I e, kada naši partneri rade na terenu, oni se još uvijek bore s nekim velikim izazovima. E, recimo, bavimo se problemima suradnje s u zemljama i regijama koje su recimo usred pustinje na primjer ili su potpuno nedostupni zbog sigurnosnih problema. Dakle, mi doista dajemo sve od sebe da e, provedbu ubrzamo, radimo sa agencijama u raznim zemljama članicama kako bi nam pomogla ubrzati samo e, samu implementaciju ali morate imati na umu da često sami uvjeti na terenu to otežavaju, da postoje veliki izazovi što se tiče samog e, pristupa područjima u kojima se e, provode naše aktivnosti. Naime, moramo osigurati i sigurnost svih uključenih. Još jedno pitanje odnosilo se na konferenciju u Parizu Komisija i Evropska unija u potpunosti su bili uključeni u pripremi ove konferencije. E, ovu inicijativu vodila je, predvodila je Francuska, e, predsjednik Macron, ali bila je uključena i komisija. Završna e, izjava pripremljena je u suradnji sa službom za vanjsko djelovanje i komisijom. E, potpredsjednik komisije bio ondje kao i predstavnici Europske službe za vanjsko djelovanje. A cilj konferencije bio je osigurati strateške sastanke sa nizom partnerskih zemalja. Zašto? Francuska, Italija, Njemačka i Španjolska su upravo zemlje koje su najproaktivnije u regiji Sahela što se tiče sigurnosti, poboljšanja sigurnosti i jačanja razvoja. I upravo je zato e, konferencija bila ograničena samo na ključne dionike u zemljama Sahela, kao što je rekao predsjednik e, Macron E, ideja je bila da se uže sudjeluje sa Europskom unijom i upravo zato je gospođa Mogherini bila prisutna, to je također bilo jako važno. E, spomenula sam i pitanje migracija, a sada bih se htjela vratiti na pitanje obuke. Euh, e, Či pitanje posebice obale bjelokosti ko, kodiva. E, teško je ići u detalje svakog od pojedinih projekata kada se govori u ovoj prezentaciji. mi smo, kao što sam već rekla, uložili znatne napore u poboljšanje našeg istraživanja i samih informacija i u pripremno djelovanje gdje pokušavamo u pripremnom radu sagledati kakva je situacija na terenu i napraviti ono što je potrebno kako bi se unaprijed osigurao uspjeh projekata. Dakle, pokušavamo osigurati ažurirane informacije o svim projektima. Da, to traži puno čitanja. Imamo godišnje izvješće. E, na web stranicama ćete dobiti detaljne informacije o svim projektima kako biste mogli pratiti razvoj i e, zadržati korak sa svim projektima. E, vi ste posebice spomenuli obalo bjelokasti. Da, to je zemlja koju smo nedavno dodali skupini zemalja korisnica. Govorili smo o migracijama i analizirali smo i opcije koje su pred nama da vidimo što bi bilo e, najkorisnije, koje bi se inicijative najkorisnije mogle financirati iz, iz e, fonda. Ali imajte na umu, to je dodatna stvar, dodatno djelovanje uz ono sve što već radimo u Kodiva. Imamo e, programe za stvaranje radnih mjesta, privlačenje investicija, promicanje dobrog upravljanja i e, upravljanja državnim financijama. Dakle, cilj e, ove analize bio je sagledati e, ono što već možda nije već obuhvaćeno ili ono što je obuhvaćeno, a gdje bi se moglo da stvoriti jedna dodatna vrijednost znači ono što bi se moglo financirati kroz e, NIP, a e, možda ne i putem e, fonda. Recimo ako bi se mogao uspostaviti projekt koji bi se mogao fokusirati baš na regiju, podretla migracija i tako dalje. Tako da kada sagledamo razne projekte, na umu imamo ono što već e, je e, postignuto e, sve što se može financirati kroz postojeće programe i pokušavamo osigurati da financiramo samo one projekte koji se ne financiraju već kroz postojeće inicijative. Dakle, Dakle, kada e, djelujete u Čadu, molim da sudjelujete e, sa našim lokalnim predstavnicima e, u analizi e, situacije. Bilo je još jedno pitanje za e, nevladne udruge. Nemam sada tu točno konkretne podatke, ali većina financiranja ide kroz međunarodne nevladne organizacije, ali one rade sa lokalnim organizacijama na terenu. A izvješću imate popis svih odobrenih projekata i također su spomenute i agencije i nevladne udruge koje su odgovorne za provedbu. Dakle, imate sve te informacije, one su sve dostupne i te iste informacije već su na našoj web stranici. Dakle, možete to pronaći u našem godišnjem izvješću, ali to redovno ažuriralno na našoj web stranici. Te na kraju što se tiče o e, upravljačkim strukturama fonda. E, nisam išla u detalje toga kako se upravlja fondom, e, to sam, o tome sam već govorila u siječnju naime, E, dakle, imamo strateški odbor e, sa zemljama donatoricama, odnosno svim zemljama koje daju doprinos, koje su zastupljene u strateškom odboru. Također, e, zastupljen je jedan iz zemalja članica odboru koje nisu, koje nisu donatorice, ali imamo i predstavnike zemalja partnera koji su tamo pravno prisni kao promatrači, ali sudjeluju na, odnosno si na sastancima odbora, a pozivamo i neke parlamente, međunarodne organizacije da sudjeluju na sastancima odbora koji mogu igrati ključne uloge u razvoju ili po nekim konkretnim temama. Dakle, osim odbora imate operativne odbore za svaki od ovih prozora i također imate i zemlje e, koje daju doprinose i korisnice, zemlje korisnice koje su u operativnim e, odborima. Kada e, raspravimo o financiranju projekata, to financiranje može dolaziti sa različitih strana Prvo se provodi analiza, a zatim temeljem te analize možemo odlučiti sami provesti analizu, na primjer u Nigeru. Komisija ne čeka savršeno upakirani prijedlog e, projekta da Često pokrenemo neku inicijativu samo temeljem jasno identificirane potrebe. Zatim e, potražimo agencije ili nevladine udruge koje će provesti tu ideju i zatražimo od njih da dadu neki prijedlog, a temeljem te projektne ideje. Komisija surađuje sa brojnim partnerima u provedbi, a provodi i monitoring. I za kraj e, spomenuli ste privatno javna partnerstva. E, imajte nam da postoji i drugi raspoloživi instrumenti u Europskoj uniji, zato odnosno ovaj fond nije imao namjeru zamijeniti sve, e, sva druga sredstva i fondove. Imamo fond za održivi razvoj, imamo druge razne investicijske fondove. Dakle, mogu raditi s raznim instrumentima. Dakle, nemojte očekivati da će e, sami fond riješiti sve probleme. Investicijske inicijative obično se e, financiraju iz drugih financijskih, financijskih sredstava, EDF i tako dalje. E, hvala. Evo, nadam se da sam ovim odgovorila na sva pitanja. Hvala. Mislim da doista jeste. Paul Rubih, e, pa poslije Paula Anne Lid. Hvala. Mislim da nam je ova prezentacija doista svima vrlo korisna jer vidimo onda kako zapravo se to onda provodi dalje u praksi na dva pitanja. Mi u Europskom parlamentu imamo e, pokrenuli smo dvije pripremna djelovanja, preparatory actions. Jedan je e, poduzetništvo migranata, znači kako se može e, bolje poticati poduzetništvo kod migranata u suradnji sa malim i srednjim tvrtkama u Africi, posebice sa malim i srednjim tvrtkama u Europi. Mislim da je upravo to jedno težište koje puno obećaje u budućnosti, a druga stvar su ženski poslovni anđeli. Dakle, kako žene i majke e, mogu, mogu recimo se upoznati s ovom kulturom poslovnih anđela, da se same aktiviraju e, i ne rade samo u okviru obitelji, nego i se uključe i u ekonomsko djelovanje, ekonomski život. I drugi e, područje koje me zanima e, postoji ili nešto recimo gdje možemo vidjeti što se investira u energetske infrastrukture ili vodnu infrastrukturu ili odvodnju, tehniku za obradu otpornih voda ili odvodnju, te za potporu malim i srednjim tvrtkama. Postoji li negdje nešto iz čega možemo vidjeti koji su natječaji raspisani, što se tu planira za sljedeće godine. Hvala. Ja ću također e, njemački. E, Ova mi je prezentacija danas još jednom pokazala da se ovdje radi o jednoj prilično kompleksnoj i teškoj situaciji da se možda ovdje zapravo ostvaraju paralelni svijetovi ovim fondom, jer mene, na primjer, interesira kako je to uključeno u šire europske aktivnosti koje provodimo. Na primjer, e, ovaj primjer koji ste rekli o Parizu, e, rekli ste da je to važno da su službe bile uključene, da su moglo je doprinijeti e, sadržajno. Međutim, to nismo čuli iz medija, službe nam to nisu ništa ni priopćile kao parlamentu o tome što se dogodilo u Parizu. Pa mislim da bi parlament, komisija i zemlje članice trebale biti uključene, a ne stvarati sada taj jedan mini svemir e, koji se financira iz E, fonda. Mislim, e, mislim da je ovo puno premalo sredstava. Treba barem 20-30 milijardi eura ovdje. A, e, posebice što se tiče pitanja obrazovanja i tako dalje. Znači, kako vi gledate na dugoročnu održivost obrazovnih projekata i objekata školovanja? mislim, ako ne uspije ovo e, sufinanciranje od zemalja članica, možda to treba onda uključiti u redovno financiranje iz drugih proračuna kako bi se osigurala njihova dugoročna održivost. Još jedno pitanje. Jedan e, važan parametar nije spomenut, e, a to je u vašem strateškom djelovanju jeste li usmjereni na milenijske održive ciljeve održivog razvoja. Niste mi ništa o tome rekli, to ne zanima. još jedna stvar je, radite li, na primjer, e, kada govorimo o širom okviru i sa Azom, e, mislim, e, bili smo ondje i mi, na primjer, radili se ovdje o tome da se prenose informacije i E, migrantima i tako dalje, ne prepušta se i ovdje samo krijumčarima ljudima da prenose lažne informacije. E, I posljednje pitanje je kako stvari izgleda, na primjer, e, po pitanju institucija, državnih institucija, vladinih institucija i tako dalje. Znači što se tiče dobrog upravljanja i tako dalje. Što se točno konkretno ovdje radi recimo? Ono što nam je potrebno je e, da trebamo suodlučivanje parlamenta u tom e, pogledu. I stoga moja i velika molba da se uključe zastupnici i u strukture e, koje <laughs> rade i tijekom tjedna, ne samo petkom, kako bismo i mi mogli se aktivno uključiti u ovo djelovanje. Hvala. Hvala. A reći vam koga imam na popisu, evo je dugačak je popis. E, Hautele, Franculika, Schlein, e, a, ali doista kasnimo sa dnevnim redom i puno sam ljudi e, dopustila, ali e, vidim da ćemo morati nešto možda maknuti sa dnevnog reda kako bismo mogli E, odraditi sve, znači Hvala. Ako ova razmjena mišljenja je važan dio nadzora i kontrole fonda, ali možda onda u tom slučaju ja imam više pitanja nego odgovora na kraju. Skrutini, nadzor i kontrola ne znači samo upućivanje na određene web stranice i statistika, to svakako je važno, ali ono što ja želim čuti je kako, na primjer, stajalište Europskog parlamenta iz rezolucije iz lipnja 2016. se uzimaju u obzir u odlučivanju i provedbi nadzoru projekata, i možda e, mogu uputiti na nekoliko izjava da evo samo e, se vidi što je točno htio parlament. Mi smo htjeli da Trust Fund za Afriku doprinese zaštiti potpori ili e, pomoći osjetljivih migranata, izbjeglica, žrtava trgovine ljudima, posebice ženama i djeci. Znači kako funkcionira to u implementaciji? Zatim smo u rezoluciji nadalje rekli da projekti koje obuhvaća EU fond ne bi trebao e, biti e, e, nešto što se navodi kao razlog za zatvaranje granica i tako dalje i tim oduzima ljudima nada. doista nas brine ako je tome tako, kako bi mogao biti učinak ovog fonda na migratorne fondove ili kršenje ljudskih prava. Pa me doista zanima je, je li to nešto što uzimate u obzir e, u dizajnu implementaciji svojih e, djelovanja i, i kako uzimate u obzir e, ode kriterije u, u sastavljanju fonda? Imate li statistiku za ove nacionalne doprinose i tako dalje? kolega Franzulika. Hvala, ovo je vrlo važna tema. Hvala gospođi Montezi. Vjerojatno bismo ovdje doista trebali imati neki propis za svakog eh, po, po dvije minute po doprinosu, inače stvar ide predugo, a inače stvar eh, pa nećemo stići sve. Dakle, eh, za ove dokumente koji dolaze pred e, strateški odbor i druge odbore, da li bi e, mi mogli te dokumente recimo e, od fonda vidjeti i mi odbor DEVE kao parlamenta, to bi bio važan dio nadzora i kontrola od strane parlamenta. A drugo pitanje, možete li nam jasno reći na temelju kojih analiza se odabiru svi ovi projekti fonda koji dokumenti podupiru ove odluke, na temelju kojih dokumenta se donose i kako se osigurava da se poštuju e, odredbe DCR, DCR e, dokumenta. Erich Schlein, Erike Guerrero, pa Göring. Evo. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, htjela sam zahvaliti našoj izvjetiteljici, e, gospođi Montezi, na ovim e, vrlo detaljnim informacijama koje nam je danas iznijela. Ali moramo reći da je pitanje nadzora parlamenta još uvijek nedostatno, kao što su rekli mnogi kolege. Također, iz e, ovog godišnjeg izvješća i mjesečnih izvješća nam samo omogućavaju ex post evaluaciju, a ne uspijamo procijeniti pojedine projekte, odnosno njihovu kompatibilnost sa prioritetima razvoja ili iskorjenjivanja siromaštva i njihovu usklađenost e, sa kriterijima za e, znači, pomoć e, zemljama u razvoju. Dakle, gospođa Sargentini je također rekla da e, je bitno objasniti zašto uzajamni fond ne prolazi kroz one tradicionalne kanale nadzora i zašto uzajamni fond zapravo uzima e, fondove, odnosno sredstva prvenstveno iz Europskog fonda za razvoj iz kojih bi Europska unija trebala biti lider u implementacije tih novih e, ciljeva održivog razvoja i da je riječ samo o unutarnjim znači državama članicama koje se trude prepriječiti e, zapravo rješenje tih svih nezakonitih migracijskih tokova. Kada govorimo o dokumentima koji se pripremaju u okviru strateškog e, e, odbora Nama taj aspekt nije u potpunosti jasan. Zašto ne postoji nikakav javni natječaj, zašto ne postoji e, sudjelovanje civilnog društva, to je između nula i vrlo malo, a mislimo da to nam nije jasno i zašto imaju glavnu ulogu nacionalne agencije koje su međusobno u konkurenciji međusobno. Dakle, kada govorimo o projektima koje se e, financiraju u okviru uzemnog fonda, koliko njih e, upravo je financirano u okviru tih lokalnih natječaja. Vidjeli smo da je samo mali dio njih financiran u okviru nevladinih organizacija, a nas zanima koliko je u međunarodnim organizacijama zapravo prisutno lokalnih partnera. I kada govorimo o e, radu naše unutarnje skupine ovog odbora koja postavlja mnoga pitanja po pitanju korištenja fondova i neravnoteže između projekata s obzirom da je riječ o tome da kao glavni cilj moramo imati kontrolu migracija. I također kada podsjetimo na rezultate samita u Parizu kada smo htjeli olakšati naše e, granice na jugu Europe s obzirom na sve migracijske tokove prvenstveno iz Nigera i Čada. Moramo razmišljati da bi veća brzina i veća fleksibilnost trebali biti ovdje kako bismo upravo omogućili državama članicama i parlamentu zapravo bolji nadzor, a e, da se maknulo te obsesivne potrebe da kontroliraju svoje vanjske granice. Dakle, sve to ima iznimno jak utjecaj na lokalnu ekonomiju, a to je sve proizašlo iz rada ove unutarnje skupine u okviru našeg odbora kada smo radili na situaciji u Nigeru. Također morate osigurati e, i dati na raspolaganje centre za informiranje u kojima bismo imali e, pouzdane podatke. E, kako ćete uopće pružiti informacije koje bi mogle odvraćati od e, migracija, a da to bude u skladu sa onim prioritetom iskorjenjivanja siromaštva? I također kako smanjiti onaj utjecaj koji to ima u, u trećim državama? Osim toga, morate razmišljati o tome da postoji i drugačiji način, kompleksnija strategija, a ne samo da se vraća sve te izbjeglice u zemlju porijekla. Puno hvala. Um, Zahvaljujem ti. Enrique Guerrero i onda Charles izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja se želim ispričati što nisam mogao biti ovdje od početka i također nisam bio ovdje na prvom dijelu izlaganja i rasprave. E, prvo smo htjeli govoriti o samitu u Parizu, onda sam čula neka pitanja kolega koje su se odnosila i na to. Dakle, ja bih više od pitanja htio samo izraziti svoju zabrinutost, e, posebice kada je riječ o nekim elementima koji su vezani uz sastanak na vrhu u Parizu. Naime, s jedne strane E, je vrlo e, pozitivno što četiri najvažnija gospodarstva Europske unije surađuju pokušavajući e, pomoći pružiti više prilika stanovništvu u Africi. Ali smatram da to sadrži neke elemente koje bismo trebali analizirati i koji nas mogu zabrinjavati. Bez obzira na e, tiskovne konferencije i na literaturu tih, e, na tiskovne medije, znači tih e, zemalja lidera u Europskoj uniji, moramo se usmjeriti prije svega na migracije, a ne toliko možda na bilo koje druge elemente koji su vezani uz razvoj za nas i tako mi se bar čini. A ovdje tu za naš odbor i za većinu parlamenta kočenje migracija općenito nije glavni cilj, nego bi trebao biti rezultat. Dakle, rezultat djelovanja koje će stvoriti prilike i mogućnosti u zemljama porijekla i zemljama tranzita. Ako mi kao glavni cilj e, nemamo zapravo zaključiti migraciju, zaustaviti migraciju, nego ako je to rezultat i to pozitivan rezultat naših aktivnosti, onda ćemo puno više moći učiniti. A to je ako osiguramo e, mogućnosti veće i jače mogućnosti u tim zemljama. To je ono o čemu se govorilo na sastanku na vrhu u e, Parizu. I to je ono o čemu raspravljaju, raspravlja veći broj zemalja kada se raspravlja o masivnom ili nemasivnom priljevu migranata i izbjeglica. Drugo pitanje koje me zbunjuje ovdje je znači brkanje e, različitih pojmova. S jedne strane imamo instrument uzajamnog fonda. Zašto onda trebamo stvarati paralelne alternativne instrumente? Kao treće, kada govorimo o financiranju, očito je da ovaj da znači se uzemni fond e, u najvećem dijelu financira iz europskih instrumenata, a e, kada je riječ o doprinosu država članica, riječ je o samo jednom malom dijelu, ako se dobro sjećam, 200 milijuna eura. A ovdje govorimo o projektima čitavog niza zemalja, a ne zajedničke, znači Europske unije. Dakle, uskoro bi e, financiranje Europske unije moglo nestati i to u korist nekakvih projekata na bilateralnoj razini, a nikako ne na razini znači zajednice kao svih 27 država članica. Dakle, kada govorimo o e, samoj provedbi projekata, činjenica je da je ograničena mogućnost djelovanja parlamenta kada je riječ o primjeni i o nadzoru tih politika suradnje i razvoja, zato što e, su to politike koje e, koje zapravo proizlaze ili iz skupina država članica ili pak iz pojedinih e, država i vlada. Dakle, ovdje govorimo o e, razno raznim inicijativama na nekoliko područja i to prema grupacijama pojedinih zemalja što zapravo oslabljuje djelovanje same Europske unije kao cjeline. Hvala ti. Šalgarnes, izvolite. Da, zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Evo, ja sam htio postaviti pitanje što se tiče funkcioniranja e, znači CDA. Kada govorimo o načelu partnerstva, to je zapravo e, načelo koje je vođeno e, znači vođeno time da postoji suradnja između znači zemalja e, darivatelja, znači donatora i zemalja primateljica, odnosno korisnica. Zašto dati jedan, konkretan primjer? Pretpostavimo da znači imamo e, neki problem o kojem se u okviru organizacije znači treba raspravljati. Dakle, e, Francuska koja je zapravo spasila Mali, a razgovara se ovdje primjerice o Maliju, da bi ona trebala biti u manjini kada je riječ o odlučivanju. Znači, to je nešto što bi se moglo u budućnosti dogoditi ako primjenjujemo ta drugačija načela funkcioniranja. To bi moglo e, izazvati nove napetosti ili pak e, e, nekakve e, nove nesuglasice. Dakle, nas zanima točno koja je uloga korisnika. Budući da je riječ o partnerstvu, onda i korisnici trebaju imati neke obveze. Dakle, ako e, ovi donatori e, e, s obzirom na projekte koji se potpisuju i počinju provoditi u dijelu, kakve su obveze od strane korisnika u okviru samog rada organizacije? A posljednje pitanje se odnosi na to da je ovdje riječ o fondu koji na neki način je dio opće politike suradnje za razvoj. Dakle, kako se može uskladiti aktivnosti koje e, nisu usmjerene prvenstveno ka iskorenjivanju projekata e, spram onih drugih projekata koji jesu usmjerene na iskorenjivanje projekata, ali nisu toliko unosni kao ovi prvi i nisu toliko sofisticirani, zato što se teško boriti protiv siromaštva. Recimo možete intervenirati u jednoj zemlji e, koja je u razvoju tako da se e, poveća BDP, ali to ne mora imati nikakav pozitivan učinak na smanjenje siromaštva. E, kako možete upravo to e, definirati? Imate još niz pitanja nekih za odbore i tako dalje, ali možda to možete malo sažeti ili postoje niz sličnih pitanja, možda možete to grupirati. Ja vas samo kažem kolege, dakle svi ovi sa, problemi sastanka odbora u petak i tako dalje, već imamo otvoreni dijalog s komisijom o tome. Pa se već zatražilo da se to stavi na naše redovne dane kada imamo sjednice, normalno sjednice, znači da to ne bude ponedjeljak ujutro, petak na veće ili Strasbourg, neke stvari se već rješavaju. Dakle, evo samo kažem kratko. Znači, praktično pitanje, evo gospođo, te se izvolite. Zahvaljujem. Evo ga, predsjednica je upravo e, sada zapravo navela čitav niz pitanja koje ja smatram da imaju vrlo e, e, široku primjenu i dosega, ali pokušat ću sažeti. I kada govorimo o samoj ulozi parlamenta ja sam od početka rekla da je komisija zabrinuta, da ona želi izvijestiti parlament i da želi da parlament kontrolira i da zaista procjenjuje napreda koji se ostvaruje e, u okviru uzemnog fonda. Želimo da parlament ima potpuni pristup informacijama. Naravno, evo imamo, kao što znate, i godišnje izvješće o e, aktivnostima uzemnog fonda, ali Naravno da se sve aktivnosti zajedno sa e, samim e, računima i cijelim knjigovodstvenom pričom da se moraju dati na raspolaganje. No, s druge strane, znači mi e, posvećujemo sve ono što se radi u okviru Europskog fonda za razvoj. Naravno, vidjeli smo da veliki dio sredstava uzemni fond dolazi iz EDF-a, ali također moramo imati i pristup e, svim informacijama vezanim uz dodatna financiranja. Vi nažalost niste bili prisutni, ali tijekom e, mog jutrošnjeg izlaganja ja sam e, spomenula različite elemente koji potkrijepljuju našu tvrdnju o transparentnosti spram parlamenta. Jedno od pitanja se ticalo poduzetništva. Kada govorimo o pilot projektima, ja sam to već i ranije rekla, navela sam neke od njih. Prvi od njih koji sam navela e, ticao se upravo Senegala. Kada gledamo općenito fondove, vidimo da 25% fondova je namijenjeno prvenstveno gospodarskim inicijativama, a to je e, pomoć za stvaranje novih radnih mjesta i mi smo u tom smislu odobrili projekte koji se tiču osnivanja malih i srednjih poduzeća. Dakle, e, na primjer, e, e, riječ je o različitim aktivnostima. Nije samo riječ o stručnom osposobljavanju, nego također i o drugačijim vrstama osposobljavanja za pripremanje novih programa, za rad na novim projektima koji se tiču upravo tih područja koje sam spomenula. Dakle, naravno, to je sve ograničeno. Zato što mi u našem projektu uzemnog fonda imamo jako puno različitih ciljeva, osim ovih samih e, prioriteta. Razmišljamo samo o poduzetništvu, razmišljamo samo o ulozi žena u društvu, dakle to je čitav niz nekih drugih projekata, a mnogi programi su usmjereni upravo na to da daju odgovor na takva pitanja. Moramo još e, shvatiti još jednom e, pitanje koje se potaknulo i u Valeti, ali ćemo to ponoviti sada i ovdje. Dakle, taj uzajamni fond e, koji ima sredstva koja iznose nešto manje od 3 milijardi eura, njega možemo usporediti sa recimo sa drugim nekim prozorima za koje bi trebalo izdvojiti čak 7 milijardi eura. Dakle, morate vidjeti da je potrebno uložiti e, puno više e, sredstava, ovdje se govori o e, stvaranju radnih mjesta, o novim ulaganjima i tako dalje. I zapravo mora biti jasno da uzemni fond ne može sve napraviti. Obrazovanje će uvijek biti jedno od naših prioriteta, to je uvijek dobro naznačeno u našim programima, kako nacionalnim, tako i regionalnim programima ali ako postoje neke aktivnosti u okviru uzemnog fonda koje se tiču obrazovanja, to su upravo aktivnosti koje sam navela malo prije, znači kao u Gandiji, Eritreji, Somaliji, zato što smo mi ti koji tamo pomažemo raseljenoj djeci, djeci koja su morala napustiti zbog odlaska iz svojih gradova morali su napustiti školovanje i mi smo ti koji njima pomažemo. To su vrlo e, specifične intervencije koje se ne tiču čitavog pitanja e, obrazovanja i tog cilja održivog razvoja. Ne, to su specifični ciljevi koji se tiču upravo tih raseljenih osoba, tih e, migranata kojima se treba osigurati povratak u školu. To su djeca koja su prepuštena samoj sebi i koji više ne mogu pohađati u školu. To je znači puno ograničeniji cilj od nekog općenitog cilja koji se tiče održivog razvoja na području obrazovanja. Kada govorimo o projektima, mi smo ti koji moramo napraviti određeni odabir, a onda moramo osigurati da ti projekti budu međusobno povezani. Imamo tri operativna e, odbora, imamo tri skupine koje se bave e, tim e, operativnim regionalnim programima, upravo zato što želimo da se oni međusobno nadopunjuju, da naše aktivnosti se nadovezuju jedna na drugu i da shvatimo koji su najprikladniji fondovi koji mogu zadovoljiti i postići određene ciljeve. Naravno da imamo cilje održivog razvoja, ali postoje i specifični ciljevi, znači koji su izravni ciljevi koji upravo jesu e, dio, e, znači e, koji jesu objekt ovog uzemnog fonda. Kada govorimo o načinu na koji se biraju projekti, mi ovdje utvrđujemo prvenstveno potrebe. Svaki projekt se predstavlja na temelju analize problema koji se tim projektom želi razriješiti. Dakle, prvo se utvrdi problem, e, koristimo se e, studijama koje e, nam šalju naši znači, sektori za istraživanje i onda se procjenjuju zahtjevi i potrebe koje postoje za svaki određeni sektor. Dakle, svaki od njih nam predstave svoj određeni cilj, a onda mi kroz taj sustav nadzora kojim raspolažemo pokušavamo zajamčiti da će ti ciljevi koji su navedeni u nekom projektu zaista biti i kroz taj projekt ostvareni. Evo, na taj način mi upravljamo toj pomoći, tom pomoći. Dakle, što se tiče samog Pariza, rasprava u Parizu je ta koja je usmjerena prvenstveno na jednu specifičnu točku, znači na jednu dramu koju mi danas ovdje živimo. Mi ovdje u Libiji možemo imati pristup određenim perifernim područjima. UN je taj koji ovih dana organizira e, tečajeve za te zatvorene migrante. Ja vam sada e, ne želim i ne mogu dati dodatne informacije o tome. E, znači možete pročitati informacije organizacije ili možete slijediti možda dnevnik, odnosno štampu. Vidjet ćete da u Libiji postoji jako puno osoba koje su u ovom trenutku prepuštene samo sebi, koje gladuju i koje su u očajnoj situaciji. Mi mi smo ti koji e, ne smijemo samo blokirati migraciju na granici, nego također moramo odgovoriti i na humanitarnom planu. Moramo pomoći tim osobama koji su prepuštene same sebe na migracijskim rutama. Dakle, mi se bavimo i takvim problemima. Evo, ponavljam. To je specifičan problem a koji se tiče načina kako intervenirati, ali kako i olakšati pravo na e, zahtjev za azilom, odnosno kako pomoći pojedinim skupinama, recimo ovdje u Libiji ili pak osobama koje se nalaze e, na samim migracijskim rutama blokirani na nekoj točki. Dakle, e, ne smijemo jedni drugima kriti stvarnost. Vidjeli smo u Europi što se dogodilo ovog ljeta u Španjolskoj, na primjer. Dakle, e, mi smo ovdje u Europi izloženi terorističkim napadima i opasnostima e, koje, naravno da kreću iz nekih područja, na primjer u Sahelu, koje su potpuno napuštena područja u kojima nema nikakve kontrole. Uzajamni fond, i to je jasno rečeno, je taj koji treba intervenirati kako bi pomogao u stabilizaciji određenih područja koje su u ovom trenutku prepuštena sama sebi i to prvenstveno u Sahelu. Zato što recimo jedan dio e, Sahela danas omogućuje povezivanje sa e, e, povezivanje između subsaharske Afrike i nekih središnjih zona Afrike sa sjevernom Afrikom. A ovdje govorimo o trgovini drogom, o trgovini narkoticima i o trgovini ljudima i upravo iz tih zemalja kreću migracijski tokovi. Dakle mi smo ti koji moramo jačati e, kapacitete e, obližnjih, znači susjednih država. Također e, moramo pomoći tim državama da se suočavaju i rješavaju vlastite teškoće i suočavaju s vlastitim izazovima. Mi ne smijemo intervenirati samo na području jedne države, nego i na području susjednih država. Dakle, naš zajednički e, cilj bi trebala biti suradnja između država Europske unije i tih zemalja i na području sigurnosti. Sljedeće pitanje se tiče znači tog upravnog odbora partnerstva koje sam već ranije navela. E, mi moramo utvrditi zakonito svega toga što činimo, a ovdje govorimo prvenstveno o zakonima o financiraju. Što od nas traži da taj upravni odbor koje sačinjavaju one države članice koje doprinose, samo su ti E, samo su oni ti koji mogu biti u tom upravnom odboru ali Dakle, mi smo, budući da je riječ o partnerstvu, uključili u upravni odbor sve države koje sudjeluju u tim aktivnostima. Tako to piše u e, financijskoj uredbi. Dakle, ako ste možda jednom bili na sastanku upravnog odbora, onda ste vjerojatno vidjeli da se svi mogu javiti za riječ i da ako postoji neka zemlja partner koja e, se želi javiti za riječ, e, iako je samo promatrač u odboru, ona to svejedno može učiniti. Ona može aktivno sudjelovati u okviru upravnog odbora. I, to, I u to ste se i sami uvjerili. Dakle, zemlje partneri u tom upravnom odboru mogu sudjelovati. Ne kažem da su na istom, istoj razini kao i oni koji daju svoj doprinos u fond, ali mogu aktivno sudjelovati. E, do sada nismo nikada morali glasovati. Zapravo, e, ono što želimo, a to je da uvijek prevlada dijalog, da imamo konstruktivan i pozitivan doprinos od strane Skupštine e, država partnera. I mogu vam zaista potvrditi da e, niti države partneri, niti države članice nikada nisu bile u problema ili u nekakvim poteškoćama ili u situaciji nepovjerenja. I parlament je taj koji može direktno, izravno vidjeti upravo dinamiku koja vlada u tom upravnom odboru. Dakle, e, moramo biti i također vrlo oprezni e, po pitanju informacija i također po pitanju organizacija sastanaka moramo uvijek paziti na to da parlament može biti prisutan. Mi pokušavamo izbjegavati ponedjeljke i petke za naše sastanke, a i također moramo spomenuti dokumentaciju. Evo, podsjetila me predsjedateljice a to je prvenstveno da vidimo što se e, događa u svakom trenutku. I činjenica je da mi ovdje poprilično kasnimo. Šarl, evo kasnimo gotovo sat vremena. O izvješće o New Yorku ćemo morati odgoditi za neki drugi sastanak. Sada nemamo vremena. Kasnimo već sat vremena. Ja ću izgubiti jer sam ja trebala izvijestiti o New Yorku. Bogdan bio tako... Dakle, to ćemo odložiti za neku drugu priliku. Daćemo vam i izvješće i prijedloge i ono što smo čuli na sastanku. Eto, e, o čemu smo sada govorili, sedam, da, sedam će biti na nekom drugom sastanku. Izvoli. Da, hvala na odgovoru na moje pitanje o tome kako funkcionira e, odbor. Pretpostavljam da je većina odluka na temelju konsenzusa, ali moramo uzeti u obzir i to što bi se dogodilo ako dođe do sukoba ili nesporazuma. Tko bi bio taj ko povlači originalni prijedlog, da li bi se glasovalo, na temelju koje većine, kvalificirane većine ili kakve će članovi odbora e, glasovati u um, odnosu na težinu svoje financijske, um, financijskog sudjelovanja. U kakvu E, o kakvom zakonodavstvu govorimo. Eto da govorim samo e, nakratko. Fond ima pravila koja upravljaju time kako radi. Ta pravila kažu jasno što će, bi se dogodilo. Mi radimo na temelju konsenzusa, a ako se konsenzus ne postigne, postoje pravila koje određuju broj glasova, kako se donose odluke, Proces donošenja odluke je vrlo jasno obrazložen u pravilima koja su usvojena. Ali inzistiram da je cilj da se radi u duhu konsenzusa. Ako dođe do nesporazuma ili sukoba, onda da. Sva pravila već postoje i upisana su u statutu. Da, vrlo kratko, jako je malo vremena. Samo nastavno na to. Zbog toga bi poduzeće za upravljanje bilo vrlo važno kako bi se postigla koherentnost projekta, kako bi se postiglo da se pred investicijski odbor predstave e, pravi projekti. To e, upravni e, poduzeće bi bila i komisija koja bi upravljala projektima, odnosno određivala koji će se projekti financirati. Apsolutno, ako pogledate izvješće na našem web stranici, vidjet ćete kako radi fond. Imamo strateški odbor i također imamo operativni odbor. To je zapravo upravljački odbor koji zaprima prijedloge Operativni e, odbor se bavi specifičnim prozorom kojim se bavi i vidi tko ima pravo inicijative za prijedlog, vidi, vidi kakav je prijedlog predložen fondu i to su prijedlozi koje onda operativni odbor pregledava i također se bavi praćenjem, e, follow-upom i e, prati uspjeh svakog projekta. Dakle, to je zapravo upravljački odbor. Ono što odbor ne radi, ne, ne provodi projekte na terenu, to rade nevladine udruge. Operativni odbor, a e, ipak može preuzeti inicijativu i može upravljati projektima jako sveobuhvatne e, raspravom pitanju. Puno kolega kaže čekaj malo, Imamo već fondove za mm, obalu slonovače, imamo tamo fondom e, već financiranju, a to ne odgovara e, pravim problemima na terenu. Možda bismo mm, mogli pogledati na jedan i dva primjera po zemlji da se vidi što se financira, pod kojim programom, što radi fond, koji su sinergije, da li mm, se nešto novo postiže fondom. Možda jedan ili dva primjera koje bi mogli ilustrirati širu sliku problema o kojima govorimo vrlo je teško to gledati u izolaciji jer kao što ste rekli ovo je samo jedan mali čup novaca u usporedbi sa EDF-om e i DCI-om i koji put e, se ne bavimo cijelim e, državama jer u cijeloj državi uvijek postoje različiti izvori novca, različiti načini i potrebe upravljanja. Dakle, kolege, dugo smo raspravljali o ovome, možemo li zahvaliti gospođi Montezi što je došla. Mislili smo da će biti ovdje 45 minuta, a evo je u našem odboru već dva sata. Vrlo ćemo pomno pratiti, odredit ćemo i dalje sastanke. Tako da da naš odbor i odbor za proračun i odbor za i drugi odbori budu e, e, znaju što se radi i mi ćemo vas o tome informirati. Gospođo Montezi, puno vam hvala. Hvala vama. A sada kolege vraćamo se na točku šest, a to je kao što sam rekla, točka sedam će biti na dnevnom redu nekog budućeg sastanka jer nemamo dovoljno vremena. Sada ćemo se baviti točkama šest i osam prije pauze za ručak. Točka šest, Humanitarna situacija u Sierra Leonu i Južnoj Aziji. Čekamo na kolege iz... E, e, oprostite što su morali ovako dugo čekati, ali kao što znate ovaj fond je vrlo važno, pitanje migracije vrlo važno pitanje. Kolege sjednite, vrlo često se nakon ljeta vraćamo i vidimo da su se u međuvremenu dogodile neke humanitarne krize dok smo mi ljetovali. E, svi smo čuli što se dogodilo u Sierra Leone Dakle, kolege, možete li malo e, se stišati ako želite razgovarati? Imali smo poplave u Fritanu, Sierra Leone, to je zemlja e, kojoj je vladala ebola prije nekoliko godina. Već postoje humanitarni problemi, a u skorije vrijeme poplave. Jako puno imamo novosti o poplavama u Americi, a nećemo toliko o Nepalu, Bangladešu i tamo. Šest miliona u Bangladešu, četiri milijuna, u Indiji i Nepalu ljudi je pogođeno poplavama i ogromnim prirodnim katastrofa. Želimo čuti kako je komisija na to odgovorila. Imamo gospodina Golšmita e, iz koordinacije za humanitarne poslove OČA oni imaju uves u, u uredu u Briselu i imamo gospodina eh, Martina Langrafa koji je je zadužen za eh, Karibe, Pacifik i Latinsku Ameriku. Oprostite što kasnimo sa eh, početkom vašeg izlaganja, ali vi znate da su fondovi važni i za ono što vi radite, to je jako važno. Ne znam tko će odgovoriti prvi, možda gospođa Gousmite želi biti prva koja će govoriti o problemima koje, e, s kojima se suočavamo danas. Hvala, da li ovo funkcionira, da li ovo funkcionira i za prevoditelje, da, u redu. E, dame i gospodo, e, počet ću tako što ću vam zahvaliti na ovoj prigodi da vam kažem što se događa E, u Južnoj Aziji, naročito u Bangladešu, Ingliji, Nepalu, kao i poplavama u Sjera Leonu. Počinjem Južnom Azijom jer su brojke tamo puno značajnije. E, Torencijalne riše dovele su do e, poplava i odrone zemlje, naročito u Bangladešu, Indiji i Napolu i time je pogođeno barem 41 milijun ljudi od te tri države. Druge države u Aziji također su pogođene kao što su Mijamar, e, Filipine i Kina. E, kiše su dovele do e, gubitka ljudskih života, otprilike tisuću ljudi je poginulo, e, otprilike milijun ljudi se moralo iseliti. Bolnice, škole su uništene, puno područja nisu pristupne zbog oštećenja infrastrukture. Očekuje se da će se e, situacija i pogoršati. Monsunska sezona je još uvijek usporediva sa prethodnim godinama, ali smo zabrinuti e, za zdravstvenu situaciju, naročito zbog e, zaraznih bolesti. Mora se reći da vlade ovih država, Bangladeša, Indije, Nepala, imaju jako dobar odgovor na katastrofe i njihov odgovor je u suradnji sa E, humanitarnih agencija, crvenih križa, privatnog sektora i u nekim slučajevima čak i vojske. OHČA, to je naša organizacija, također podržavamo e, raspoređivanje osoblja u svaku od tih država. 24. kolovoza u Indiji 32,8% e, ljudi je pogođeno poplavama. Više od tisuća ljudi, oprostite, šesto ljudi je e, umrlo po našim saznanjima. Oni koji su pogođeni poplavama su evakuirani od strane policije, vojske, brodovima i helikopterima, a tisuće kampova je uspostavljeno i tamo se dijele harana. Vlada Indije je objavila da će 380 um, uh, uh, milijuna dolara posvetiti za rehabilitaciju, rekonstrukciju i ublažavanje posljedica od poplava. Vlada nije zatražila međunarodnu uh, pomoć, ali je prihvatila ponudbu koordinatora da se nacionalni stručnjaci rasporede kao tehnička pomoć u Eh, Bangladešu, 32 eh, pokrajine u sjeverno-istočnoj eh, Bangladešu, 700 tisuća kuća je oštećeno i uništeno, 106 tisuća ljudi su u prihvatnim centarima. Od 27. koloza 130 ljudi je umrlo, E, postoji zabrinutost za e, širenje zaraznih e, bolesti putem zagađene vode. Očekuju se i dalje kiše i stoga se strahuje daljnjih poplava. Vlada Bangladeša je alocirala 800 dvadeset dolara u kešu, šatorima i sličnome. Vlada nije zatražila međunarodnu pomoć, ali zahvaljuje na svakoj pomoći E, obavljena je procjena šteta krajem kolovoza u deset e, pogođenih e, dijelova zemlje i 30%. 5 od 75 dijelova zemlje e, također je pogođeno e, poplavama, a pogođeno je 1,7 milijuna ljudi, otprilike 85 tisuća kuća je uništeno, 460 tisuća ljudi je moralo se iseliti, a 19 e, tisuća ljudi je sada u privremenim kampovima. Nepal je počeo dijeliti pomoć i izrazio dobrodošlicu međunarodno pomoći, naročito iz Indije. Indija je se obvezala da će dati 3,9 milijuna za odgovor na poplavu u Nepalu. 30. augusta humanitarni međunarodni odbor je pokrenuo e, plan i traži nekoliko milijuna e, dolara e, da bi se pružila neposredna pomoć u svim oblicima pomoći uključujući i obrazovanje i e, ranu pomoć za sljedećih šest mjeseci. Taj tem također e, stvara koncept za e, brzi odgovor za spašavanje života ukoliko to bude potrebno. Dragi, draga predsjedateljice, sada idemo u Sierra Leone, tamo su kiše dovele do odrona i E, poplava 14. kolovoza. To je imalo e, strašan učinak na zajednicu. 196 ljudi je potvrđeno da su mrtvi, stotine ih je nestalo i dalje, i dalje smatra se nestalima, a tisuće su bez domova. E, učinak je bio e, povećan e, lošim urbanim planiranjem i slabom konstrukcijom kuća i slabom stabilnošću tla. Postoji i rizik od daljnjih poplava jer kišna sezona traje do listopada. Vladin ured je na čelu odgovora na katastrofu, a tamo su i UNICEF, UNDP, Um, i uh, UNAPS i druge organizacije zajedno sa nevladim um, udrugama, liječnicima bez granica i privatnim sektorom. Pokušava se boriti protiv bolesti i omogućiti pomoć u hrani i e, zaklon skloništu. E, vlada sirala e, je zatražila međunarodnu pomoć i Oprostite, prebrza sam, ja se ispričavam voditeljima, ja sam jako brza, prebrza sam u e, Vlada Sjera Leone zatražila pomoć i nakon toga smo eh, uputili koordinacijski tim za procjenu eh, katastrofa koji sastoji od eh, osobe iz različitih država i oni će pomoći i vladovima i koordinatoru koji je na tlu da bi procijenio štetu i ocijenio kakva je pomoć potreba. Potrebne su potrebe 509.000 tisuća ljudi u pet zajednica uključuju identifikacija i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 te vrste medicinske i psihosocijalne e, pomoći i sve ono što nije hrana. E, za neke, e, za primjer, svjetski program za prehranu je dopremio hranu u 2000 kočanstava. UNICEF obrazuje 30 ljudi koji će pružiti pomoć socijalnu i psihološku i zatim se direktorat za hranu u svjetske zdravstvene organizacije E, e, pripremio oruđe za e, skupljanje informacija iz svih područja pogođenih poplavama. Još uvijek postoje zabrinutosti za zdravstveno stanje. UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija pružuje pomoć Ministarstvu zdravstva, uključujući procjenu zdravstvenih potreba. Za sada nema potvrđenih slučajeva kolore, ali UNICEF je pripreman za koloru, a Svjetska zdravstvena organizacija pod pruža podršku e, vladi u e, tromjesečnom planu za odgovor na koleru. Također pružaju ministarstvu podršku u tehničkom e, smjernicama u sprječavanju infekcijama. psihološka prva pomoć se također pruža od strane Ureda za nacionalnu sigurnost, oprostite, u Uredu za nacionalnu sigurnost 678 ljudi je dobilo psihosocijalnu pomoć u neposrednom odgovoru na ovakvu katastrofu Crveni križ je e, zatražio 4,8 milijuna dolara kako bi mogao pružiti pomoć 480 tisuća ljudi u osam mjeseci. U ovom trenutku E, e, idemo e, od hitne pomoći na dugoročno planiranje i pomoć koja će se baviti permanentnim zakloništima, procjenu okoliša, urbano planiranje i upravljanje medicinskim i zdravstvenim potrebama. Osobe koje su morale iseliti se u četiri skloništa i dva dodatna skloništa se planiraju, ona će biti permanentnija i sigurnija i i ljudi će se tamo moći dobrovoljno preseliti. Dobrovoljno preseljenje u te alternativne skloništa će moći e, omogućiti podizanje škola, a a alternativna rješenja su za one koji su beskušnici, e, novčane pomoć, zatim e, E, jeftino e, stanovanje. Različiti donatori i organizacije su pružili financijsku e, pomoć vladi u Sierra Leone, a nacionalne i međunarodne organizacije postoje u državi 5 milijuna dolara je iz Ujedinjene kraljevine, 470 tisuća Irska, Europska komisija 300 tisuća eura, Njemačka 107 tisuća Eh, dolara i Španjolska koja je doprinjela 70 eh, 7800 dolara, također eh, vrlo važno forenzičkim tehničkim timom koji identificira žrtva. Dodatno 8,3 milijuna dolara je došlo od različitih vlada i organizacija kao i donacija iz hitnih fondova, ekspertiza također u nekoliko područja. Draga predsjedateljice, dragi članovi parlamenta, hvala što ćete razgovarati o ovim hitnim slučajevima koji ne dobivaju veliku na veliko e, e, pažnju javnosti, a sada e, će vam nešto biti rečeno i o tome što je, kakvi su doprinosi iz Europe. Martin Lange, izvoli. Thank, thank you very much. Uh, thank you, Chair. Um, good uh, morning. Uh, hvala, hvala i dobar dan svima. Drago mi je biti ovdje i dopuniti ono što je Vera upravo rekla o situaciju u jugo, Južnoj Aziji i u Sierra Leone. Predsjednice, ono što ste vi rekli o, e, potopu, o u Sjednjim državama svakako je bilo točno i dopustite da ponovim kao što je rekla kolegica, da, puno je medijske pozornosti, vidimo na nacionalnim kanalima, svaki dan vidimo e, tu. A sada imate potop koji e, utječe na 40 milijuna ljudi Mislim, nije to tsunami, nije to e, potres e, niti velika katastrofa kako smo vidjeli ranije, ali svakako je e, prilična i golema prirodna katastrofa, a vidimo vrlo malo, posebice na televiziji prenosa o tome. A, to posebice znatno uteče na razmišljanja o tome. I posebice radi se o području koje je možda teže pristupačno, ali svakako je pristupačno. A kaže to nešto i o interesu opće javnosti za ovu vrstu katastrofa koje se događaju daleko u regijama koje nisu nužno u fokusu interesa Europske unije u istoj mjeri e, kao i druga. Znači da ne postoji toliko medijske pažnje i pozornosti koliko bi se moglo očekivati. Neću sada ponavljati sve one brojke koje ste već čuli, jer e, ona za e, potpunosti to podupijemo. E, e također e, treba naravno to pogledati vlastitim očima i vlastitim sredstvima procijeniti na terenu ono što E, one informacije koje dobivamo iz drugih e, agencija, ali da ih naravno vjerujemo brojkama koje e, smo upravo čuli. posebice i o broju ljudi koji su pogođeni. A sada je, koji je sada odgovor DG na tome. Naravno, da trebamo imati 24 satno djelovanje Centra za E, koordinaciju za katastrofe kao i naših ureda u Bangladešu i Indiji. A e, imamo i u Nepalu neke e, ljude kojima možemo nadzirati ovo od samog početka. Imali smo i brzi odgovor na zahtjev Međunarodne saveza Crvenog križa da dademo svoj doprinos E, za njihov hitni fond za dref za Indiju za poplavu samo na koje smo odgovorili radi se o 196 tisuća gotovo 200 tisuća eura koje smo stavili na raspolaganje nekoliko dana nakon e, katastrofe također 200 tisuća je bila zatražena i za Nepal a u međuvremenu smo poslali E, ekove e, osoblje na teren. Imamo dvije misije u Bangladešu koje su već dovršene i završile su prošli tjedan, a Indija i Nepal e, još uvijek misije traju. Kolege će se vratiti ovog danas i sutra i onda ćemo čuti prve njihove izvješća i dojmove o samoj situaciji. Također, Imamo i zahtjeva vlade Nepala za međunarodnu pomoć i financijsku i e, u naturi. Naši kolege iz civilne zaštite u djk su to cirkulirali zemljama članicama i čini se da nismo baš dobili neki potporu e, zemalja članica za potporu u e, naturi, ali dobro, radi se o dalekim regijama, teško je to transportirati. Tako da zapravo nismo imali odgovor na to od zemalja članca. Imali smo i tri krizne e, izvješća, dobili ste to kroz RCC, to se inače radi tako u kriznim situacijama. A četvrto izvješće doći će krajem e, ovog tjedna kao rezultat naših misija koje će dati našu procjenu koju upravo kažem da se sada finaliziraju. Znači, temeljem ovih rezultata Razmotrit ćemo daljnju potporu za dotične zemlje. O fokusu svakako je Bangladeš. Evo samo da to ilustriramo. Tu zapravo imate dva, dve različite um, poplave. Jedna je Gangesa. Uh, sva ova e, voda koja se iz Nepala slila u Ganges e, i ulazi u Bangladeš sa zapada, a druga je poplava dolazi iz Asama u sjevernoj Indiji koji ulazi u Bangladeš sa sjevera, a u središću Bangladeša sve te rijeke, obje rijeke sa ovim poplavnim vodama su uzrokovale i potapanje jednog trećine jedne trećine teritorija Bangladeša metar, metar i pol je bila najviša dubina što je više, što je manje možda nego u Americi, ali je zapravo e, golemo područje koje je pokriveno e, poplavom. I ono što je već e, bilo i prije Monsuna, ono što nas posebice brine je da monsunska sezona još nije završila, dodatno je kiša će još doći, već se predviđaju i morat ćemo vrlo pažljivo pratiti kako će se razvijati situacija i također dopustite naglasim da zapravo E, ljudi u Bangladešu koji su najviše pogođeni, a govorimo o otprilike 3 milijuna ljudi, nešto više od 3 milijuna ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć e, i ovih više od 8 milijuna koji su pod utjecajem potreba. Pa zapravo ljudi su doista vrlo otporni, oni su jako siromašni doista, ali imaju visoku razinu otpornosti. Na neki način su navikli na poplave i također Eh, moram eh, iskazati i divljenje ekovu je eh, jer 20 godina razvijaju spremnost svojim programima za poplave i otpornost na poplave i ljudi su recimo u određenoj mjeri pripremljeni, znači imaju e, važne dokumente o vlasništvu, kućama, zemljištu, identifikacijske dokumente i tako dalje, neku hranu i tako dalje, već drže u plastičnim e, vrećicama e, spremnima za ponijeti u školama, na primjer, e, su podignute zaštite od poplave kako bi se zaštitila recimo škola, važni dokumenti se drže na višim razinama i tako dalje. Jednostavne, ali važne mjere koje imaju velikog učinka kada dođe ovakva vrsta poplava. tako da, da, postoji, puno je kuća uništeno, skloništa su uvijek ključno pitanje nakon poplava i da, sanitacija i čista voda su bitni jer pristup čistoj vodi je nešto što uvijek teško. E, jer e, poplavne vode dolaze i do bunara e, kad postignu određenu višinu kontaminiraju čistu vodu iz bunara pa je pristup čistoj vodi i sanitacija te vode je jako bitno. Ono što nas najviše brine je da u nizu područja je to već treći usjev, treća žetva koja je uništena poplavom. Sljedeća e, žetva je u listopadu i studenom, znači vrlo je kratko vrijeme za ponovnu sadnju i ako se, se nastavi padati kiša kao što se predviđa, vidjet ćemo ono što će se dogoditi je da će biti uništena i sljedeća žetva i nadamo se da se to neće dogoditi jer inače će doći do velike nesigurnosti hrane u Bangladešu i to je naša najveća E, briga osim hitnih mjera e, i potreba koje su sada e, vidljive što se tiče vode, sanitacije i zdravstvenih potreba i naravno poneviše stanovanja, odnosno osiguranja smještaja. sada da kažem nešto kratko o Sierra Leoneu. To je pa, naravno katastrofa sasvim drugačije razmjera, tu govorimo o 6000 ljudi koji su tu pod utjecajem, tako da, tako da ovdje naravno e, e, imali smo hitno djelovanje Centra za e, koordinaciju u hitnim slučajevima. poslali smo humanitarnog stručnjaka iz Zapadne Afrike u da napravi vlastitu procjenu Sierra Leoneu E, također e, imali smo satelitske slike koje da e, Kopernik, sustav Kopernik mapping sustav satelita Kopernik koji pokazuje oštećeno područje u odnosu na prethodnu situaciju i koji je također osigurao 300 tisuća eura i za Međunarodnu federaciju Crvenog križa u okviru ovih e, manjih e, instrumenata i zaključak naše emisije na terenu je da su potrebe više manje pokrivene s našim doprinosom i relativno velikim kontribucijama drugih zemalja koje su provedene. Tako da zapravo nije aktiviran e, mehanizam za civilnu zaštitu koji bi obično tražio, redovno tražio zemlje članice da dade potporu u naturi tamo gdje je potrebno. Dakle, evo toliko u mojoj kratkoj prezentaciji evo i spreman sam za pitanja predsjednice. Evo, hvala na ovom pregledu i kao što sam rekla, nije bilo puno javnih informacija. Dobro je za Sierra da, iz kojeg dobivamo neke, ali zapravo informacije, ali poplove na, u e, Aziji, Južnoj Aziji, nismo imali toliko informacija. Gospodin Gereo. Puno hvala na ovim informacijama. Dakle, e, evo, zanimljivo je da smo sada čuli zapravo i djelovanja i reakciju kada je riječ o prirodnim katastrofama i zahvaljujem vam i na radu i na trudu da uopće damo neki odgovor i pomoć ljudima koji su pogođeni tom katastrofom kako bi mogli e, nastaviti dalje jer kao što e, ste već i sami rekli sada smo u usred sezone monsuna i trebamo razmišljati o mogućnosti da će se to i nastaviti u narednih nekoliko tjedana. Ovdje govorimo o prirodnim katastrofama a na e, odboru za razvoj znači smo razgovarali o sukobima, o gladi u nekim drugim e, dijelovima svijeta upravo e, zbog djelovanja, zbog ljudskog djelovanja i zbog ratnih sukoba, a u ovom slučaju ti problemi proizlaze iz prirodnih katastrofa. No način na koji se suočavamo sa tim katastrofama je i dalje ljudski način, ljudsko pitanje. I to nam može objasniti na koji način možemo sa tolikom nevjerojatnom količinom kiše koja je pala ili u Teksasu ili koja i dalje tamo pada u Houstonu, dakle e, i koliki to utjecaj ima na ljudske živote i možda je utjecaj na ljudske života, e, na ljudske živote tamo manji od onoga koji je to imalo u Sierra Leoneu ili pak na u jugoistočnoj Aziji. Dakle, Činjenica je da se sada nalazimo u e, razdoblju klimatskih promjena i ovakve će promjene biti sve češće i sve jače i možemo očekivati i dalje katastrofe. I zato to je odgovor, naš odgovor mora biti e, dobro pripremljen, zato što sa sigurnošću znamo da ćemo se morati suočavati sa takvom vrstom katastrofa i u bliskoj budućnosti. a na drugom mjestu način na koji je došlo do tih velikih poplava i izljeva vode pokazuje samo do koje mjere takve situacije mogu utjecati i pogađati na e, naselja i na same ljude koji jednostavno ne mogu izdržati takvu vrstu kiša i poplava a to je nešto što se može spriječiti kroz strategije smanjenja rizika. Europska unija i e, Parlament su 2015. bili dio globalne platforme u Kankunu. i ja bih samo jednostavno e, htio ovdje naglasiti da je Europska unija ta na koju se također, na koju su se i predstavnici EČE, e e, e, su se jednostavno na to osvrnuli, dakle da smo mi predstavnici kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini i da mi predstavljamo e, znači aktivnost Europske unije koja bi se u budućnosti mogla i intenzivirati. Zašto? Zato što ne zahtjeva velike materijalne ili gospodarske resurse, a s druge strane zato što ju se može dobro pripremiti i zato što to ne mora biti odgovor na kriznu situaciju i te kada dođe do katastrofe. I kao treće, zato što se sastoji od toga da podignemo svijest među e, predstavnicima vlasti kada je riječ o uzrocima katastrofa. Dakle, to možda ne možemo izbjeći, ali možemo predvidjeti posljedice i možemo ih koliko je goto moguće ublažiti. Hvala ti, Heidi. Da, pa, mislim da je ovo što je rekao sve istina. Vjerojatno ćemo vidjeti sve više više ovakvih katastrofa, a priprema i provedba e, okvira za e, sprečavanje i smanjenje rizika je nešto što je doista ključno i želimo čuti možda više o tome što parlament može učiniti da to malo jače. A što se tiče humanitarne strane, mislim da e, su vaši napori divljenja vrijedni uzimajući u obzir e, da resursa nikada dovoljno i da trebamo i na to obratiti pozornost u našim e, raspravama o proračunu poslije podne i tako dalje. Imam jedno redovno pitanje o tome koliko u ovim humanitarnim aktivnostima zapravo se sustavno uzimaju Eh, u obzir eh, posebne potrebe osoba s invaliditetom, djece, starijih i tako da, ovih posebno osjetljivih skupina. Dakle, to je pitanje. Hvala. Dobro, samo nekoliko stvari s moje strane. Jedna se odnosi na sljedeće, ako eh, imate naravno hitni humanitarni pomoć, ali jedan od E, problema koji su e, doprinijeli katastrofi u e, Sierra Leone, na primjer, bilo je krčenje šuma, loše urbano planiranje, recimo, ali to uzeto u obzir našim procjenama rezilijentnosti? Govori se puno o humanitarnoj pomoći i tako dalje, ali povezano s time i Sierra Leone Mislim da se slažemo da se moramo vratiti na sljedeću pitanje. Naime, imali smo puno uh, investicije investicija sirovane tijekom krize ebole, puno milijuna otišlo u uh, izgradnju bolnica i tako dalje. Ali um, recimo u Zapadnoj Africi su izgrađene velike bolnice. Pitanje je recimo i što od toga ostalo, je li to je li bilo što od tih investicija što je uloženo u ebolu preostalo, je li to ostalo nešto što nam može pomoći recimo u pružanju zdravstvene skrbi u, kod ovakvih katastrofa. Ne vidim da se niko drugi javlja za reč, pa možda možete odgovoriti na ova pitanja. Da, hvala, evo možda. U pravu ste. Svi se slažemo da bismo da, da će se katastrofe u budućnosti biti sve češće i da je posebice važno ulagati napore u pripravnost za katastrofe. E, također istno i sljedeća, to je da je odgovornost i na vladama dotičnih e, zemalja. I također mislim također i putem e, međunarodnih e, procesa pregovora treba to više uzimati u obzir. Vidimo da postoji ovaj tendencija veće odgovornosti vlada kod nacionalnih katastrofa, ali neke vlade još nisu spremne za to. Vidjeli smo to na Haitiju e, kod Harikana Meću e, prošlog e, listopada vlada je željela pomoći, ali nije imala dovoljno kapaciteta, je preuzela vodstvo od samog početka, recimo u slučaju Indije, Bangladeša, Nepala koje imamo ovdje. Vlade su zapravo preuzele glavnu ulogu u odgovoru i reakciji i same su pokrenule taj e, taj proces. Dugo sam živio i u Africi, vidio sam gdje e, vlada je znala reći a imamo probleme, pozivamo međunarodnu zajednicu i peremo ruke. Dakle, takvo postupanje. Ovdje kad se govori o prirodnim katastrofama, a posebice u Aziji i Latinskoj Americi gdje postoje kapacitete vlada i e, gdje već e, desecima godina se recimo bavi e, pripremanjem za katastrofe. postoje kapaciteti za pripravnost i za reakciju. Postoje određeni kapaciteti za to u Indiji i mhm. drugdje. Dobro, Mislim da bismo trebali se uključiti u dijalog s Indijom po tom pitanju. Na primjer, Indija također e, nije toliko sretna primiti humanitarnu pomoć. Kada smo bili u misiji u Indiji e, prethodnoj, na prethodnoj misiji monitoringa zbog nekih projekata koji su još bili u tijeku, ali koji su sada završili, bili smo u Indijskoj ambasadi, pitali, nas su pitali zašto želite u Indiju, mi ne želimo humanitarnu pomoć, Indija je donator humanitarne pomoći, što je isto tako istina i tako dalje. Tako neću sada anegdotalno ovdje jer je kratko vrijeme, ali želim reći da zapravo postoji vrlo veliki kapacitet za upravljanje koji treba dalje e, izgrađivati. Ali ono što e, vidim je da recimo kod e, ciklona, recimo kada e, prije 10-20 godina bilo je stotinjak mrtvih, kada je e, zadnji ciklon udario, samo je bilo malo, bilo malo žrtava zbog toga što bi uspostavljen SMS sustav upozoravanja da na vrijeme, zatim također i sustav za skloništa i tako dalje. I to, tu ste u Trebamo nastaviti s našim naparima i jačati napore za suradnju sa vladama u regiji kako bi se poboljšao njihov kapacitet i za pripravnost i za reakciju. I bili biste li vi nešto htjeli dodati? Thank Martin. I think I Uh, ja bih također podržala sve što je rečeno o dodatoj vrijednosti i potrebi da se radi na pre, pri, pripravnosti. Ujedinjeni narodi rade sa državama na tome, očaj i ured eh, lokalnog eh, koordinatora i svim drugim agencijama. Mi radimo na dodatoj vrijednosti peko financiranja. To je točka kojoj oča eh, smatra da treba zadržati ovo financiranje na razini koji će omogućiti. Jer to je vrijednost koja nije velika po e, svoti, ali e, e, je vrlo važna. Moje kolege imaju jako puno dokaza o dodatoj vrijednosti EPEKO programa. Dakle, koristim ovu prigodu da kad budete razgovarali o proračunu, da posvetite pažnju onome što na pripremama radi Eko jer je to ogromna razlika e, u pomoći. U mojoj prezentaciji sam rekla da su sve vlade predvode napore, čak i susjedne zemlje si pomažu, Indija pomaže financijski svojim e, susjedima. Naravno da je jako dobro da se stvara otpornost, da se stvaraju kapaciteti za preuzimanje odgovornosti. E, vrlo dobro da možemo pružiti podršku, a ne raditi umjesto njih kao što je to u drugim dijelovima svijeta slučaj. Što se tiče ranjivosti i osjetljivosti stanovništva, e, to je za sve međunarodne humanitarne zajednice. Kriteriji su za ranjivost vrlo specifični, posebna se pozornost obraća u svim programima eh, od strane svih protagonista na to da najranjivi eh, invalidi, stari, djeca, žene u nekim slučajevima dobiju najveću pomoć i da ih se uzme u obzir i da im pomoć stigne. Programi su tako dizajnirani danas e, u cijelom svijetu, u svim organizacijama, u jedinim narodima, u nevladinim organizacijama su takvi da se specijalna pozornost obraća ranjivim i slabima. Što se tiče e, politike deforestacije, e, mogu evo, sada dati riječ kolegi. pitanje deforestacije to je recimo Sierra Leonu, o tome smo razgovarali u naravno. u naravno. Ujedinjeni narode, naravno, imamo u NDP, u tim državama, znači to se u tim državama događa. Hvala. Gospođo predsjediteljice, ja sam to izostavio, nešto o Sierra Leonu kad govorimo da, mi mislimo da jako blisko surađujemo sa kola, e, kolegama u DGF-ko, to je ponekud lako, ponekad manje manje laka, ali konstantno razgovaramo, postoji dijalog sa svim državama u cijelom svijetu jer humanitarni proračuni su pod pritiskom i je u prošlosti puno puta tražio da se neke stvari financiraju koje su se mogli financirati i iz drugih instrumenta. EFKO je prva adresa za nas jer s, njima razgovaramo i tražimo mogućnosti od EFKOve prisutnosti u brojnim zemljama kako bismo se mogli pozabaviti problemima. Što se tiče deforestacije, e, nemam e, globalni pregled situacije, morat ću e, vam doći još neki puta kasnije. Dobro, mislimo da o deforestaciji možemo kasnije. Zahvaljujem vam e, oboje što ste danas došli što i zahvaliti ljudima na terenu koji su uključeni u pružanje pomoći. Jako je dobro čuti da su vlade ovih zemalja u mnogim slučajevima preuzele vodstvo to je jako dobro, naročito ako postoje e, planovi upravljanja. E, to imamo i u Europi. Ako se ne, neko u gornjem toku ne bavi rijekom, onda stradaju oni u donjem toku. Puno hvala što ste došli, hvala što ste došli, a put vam je bio dug. Možemo li molim zahvaliti našim gostima što su nam se danas obratili, što su danas došli i bili s nama. Hvala. Dobro kolege, sad možemo preći na zadnju točku. Ispričavam se onima koji su došli specijalno na, točku 7, to smo odgodili za neki kasni sastanak. E, i imat ćemo prijedloge kako ćemo pratiti STG-ove. Mislim da to možemo zajedno raditi na nekom budućem sastanku kad to bude bolje pripremljeno. E, možda sa kolegama koji su bili u Njorku i s vama koji ste sada u dvorani. Idemo sada na točku 8, a to je borba protiv pranja novca e, zakonom. Tu imamo svoje mišljenje o e, zakonu pred Libe odbor predvodi to mišljenje naš izvjestitelj je e, također i izvjestitelj u Libe, on je stručnjak, imamo jako puno bilješka o tome o čemu se radi, ali Ignacio kao naš izvjestitelj, možeš li kratko objasniti e, o čemu se radi o ovome izvješću i jer imam jako puno bilješku, mislim da ti to bolje razumiješ nego ja i onda možda možeš reći koje probleme očekuje e, odbor za razvoj. Ignacio Mešeć, hvala gospođo predsjediteljice. Govorit ću talijanski zato što se ovdje vraćamo na one teme e, koje su iz mog područja. Ja sam studirao pravo, a ovo je jako stručno e, područje kad govorimo o pravnom aspektu. Dakle, glavno izvješće je e, izvješće za koje sam ja izvjestitelj u Libeu, je vezano uz prvenstveno pravnu dinamiku, znači uz kaznena pravna sredstva. I to je iznimno bitno zato što pokušava uskladiti kaznene sustave država članica. Mi imamo veliki problem sa pranjem novca zato što postoje e, e, različiti zakoni u državama članicama i zato što postoje istražni sustav koji su istražni sustavi koji su drugačiji, koji omogućavaju da e, se taj novac koji je nelegalnog porijekla zapravo postane novac koji se ulaže u zakonite aktivnosti. E, to utječe i na samu konkurentnost, to utječe i na e, sustav tržišnog natjecanja koji postoji unutar Europske unije i također postoji čitav niz nepravilnosti za sve one koji mogu znači raspolaga i tim kapitalom koji je kao čist kapital, ali je svejedno nakon pranja novca potekao iz nezakonitih radnji. E, vrlo često se o tome razgovaraju na odboru za razvoj, zato što se često kapital koji dolazi iz nezakonitih aktivnosti se na zakonit način ulaže na europskom tržištu, a oni dolaze, a taj kapital eh, potječe iz eh, trećih zemalja. To je pitanje koje postaje iznimno važno i zato je bitno shvatiti što se točno događa u eh, zemljama u razvoju, a kroz direktivu te kroz izvješće u okviru odbora Libea i mišljenje koje mi pripremamo ovdje u okviru odbora za razvoj, mi moramo pokušati predvidjeti sve moguće instrumente na europskoj razini kako bismo mogli pratiti i e, kažnjavati znači sve one koji koriste e, kapital koji dolazi iz trgovine drogom, iz korupcije, iz trgovine ljudima i drugih kaznenih aktivnosti koje su poprilično česte u zemljama u razvoju. Sa našeg stajališta je jako važno da države članice usvoje učinkovite mjere kako bi se ojačao dijalog i suradnja sa trećim zemljama. Na taj način možemo lakše koordinirati prekograničnu borbu protiv pranja novca već smo rekli da se često govori o znači zločinima usmjerenima protiv okoliša, o zločinima e, protiv poreznog sustava. Postoji čitav e, popis koji smo e, pripremili znači po pitanju tih svih kaznenih dijela i to je sve što je uvršteno u prijedlog komisije. Jedna od stvari koje smo primijetili iz studija je taj da mnoge države u razvoju imaju probleme koje se tiču ljudskih resursa, imaju probleme sa sposobnošću tiču predviđanja svih mogućih e, istražnih instrumenata koji bi bili prikladni za rješavanje takvih problema. Zato smatram da je jako bitno ojačati suradnju, posebice među onima koji unutar država članica raspolažu sa iskustvima kada je riječ o borbi protiv takvih zločina. I također razmjena informacija je od temeljne važnosti. Ja vjerujem e, da e, imamo u prilogu amandman 9 i 10. Mislim da su oni priloženi. To su amandmani koji se tiču e, direktive u kojima se govori o kaznenim djelima pranja novca sa posebnom E, znači sa e, posebnom e, pozornošću smjerenom na porijeklo tog novca. Dakle, ono što je bitno, a to je da se udara na samo glavno kazano tijelo odnosno na mjesto gdje se kazano djelo počinjava. Dakle, to u Europskoj uniji neće biti moguće ako ne postoje instrumenti suradnje s većim zemljama. Amandman 10 se odnosi na odbor, na rad odbora za razvoj. Očito to je baza ovog, e, ovog mišljenja, znači budući da sam ja izvjestitelj e, u Libeu, onda želim da to bude uravnoteženi dokument koji će biti u skladu sa glavnim izvješćem. E, ja sam ovdje kako bih poslušao bilo kakvu vrstu prijedloga ili sugestija kako bismo mogli poboljšati ovaj ovdje tekst. Zahvaljujem vam. Hvala Ignacija. Vrlo je važno je da da ti problemi koji postoje e, da se riješe. Bogdan Vente, vi ste prvi govornik. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam izvjestitelj u Sjenu u ime Pučana Zahvaljujem Ignaciju na odličnom e, radu u pripremi ovoga mišljenja koje se tiče direktive za pranje novca. Mislim da je ovaj dokument vrlo važan i sa gledišta našega odbora, odbora za razvoj, naročito kada se radi o suradnji sa trećim zemljama. I, e, imali smo terorističke napade i u Europskoj uniji izvan nje i oni su nam pokazali da kako bismo se borili protiv terorizma morali bismo teroristima oduzeti mogućnost E, financiranja, izvora financiranja. Također moramo moći identificirati kako se ove organizacije koriste e, nezakonitim sredstvima. To je ključno, ključni element kada govorimo o borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala. Dakle, mislim da bismo također trebali imati delegirani akt koji bi imao za cilj identificirati treće zemlje visokoga rizika. Naravno, tu se ne radi o upiranju e, prstom i sramoćenju nekih zemalja, već samo identificiraju e, i jurisdikcija sa kojima EU unija može surađivati, ako postoji volja za suradnjom sa druge strane, naravno. Također bismo mogli iskoristiti naša financijska sredstva za razvoj a ne bi se tu radilo samo o ograničavanju e, gospodarskih veza sa tim državama, nego baš suprotno. Zahvaljujući ovom popisu i zahvaljujući popisu država koje bi mogle učinkovitije kontrolirati situaciju, te poslovni partneri koji e, posluju s takvim zemljama imali bi više povjerenja, to bi trebao biti naš cilj e, e, da se zapravo udovolji preporukama Vijeća sigurnosti odnosno specijalne skupine za pranje novca. Naravno, mi ćemo imati amandmane i ja se oslanjam na podršku našeg izvjestitelja. Hvala. Hvala. Ima li netko od kolega ko se javlja za riječ po ovom pitanju? Ako ne, o, imamo povjerenicu ovdje, imamo gospodina Benta Silvu iz iz glavne uprave HOM, gospodin Javier Silna Oboje su iz glavne prve. Tko e, bi želio prvi govoriti? Molim vas, predstavite se. Ja sam zamjenik e, e, voditelja jedinice za prototerorističke aktivnosti. Zahvaljujem na mogućnosti da vam kažem nekoliko kratkih riječi. Zaista ću biti kratak. Mi vjerujemo da je vrlo važno za Europsku uniju da se da riješi pitanje pranja novca u smjenju financiranja. Vi znate da postoji stvarni plan, to je jedan od visokih prioriteta sigurnosne unije. E, i tog procesa stvaranja sigurnosne unije, mi smatramo da trenutni režim pranja novca nije dovoljno učinkovit jer e, ne postoji uniformnost u definicijama koje imaju države članice. Neću opisivati sadržaj prijedloga jer e, ste vi svi njega jako svjesni i o, naročito obzirom na rad vašeg izvjestitelja nisam naravno u mogućnosti reći bilo šta o, o amandmanima koje će e, imati komisija ali mogu vam dati nekakvu naznaku interesa sa kojim smo pratili vaš rad e, visoka kvaliteta koju vidimo u e, razini rada različitih odbora i parlamenta zahvaljujući koherentnom e, radu e, izvjestitelja i njihovom e, dobrom istraživanju. Dakle, ovo vam daje nekakav uvid stava koji imamo kod nas o vašem radu. A što se tiče ovoga izvješća i prijedloga koji će nam doći i koje dobivamo. A sada samo nekoliko zadnjih riječi o intervenciji e, gospodin iz Poljske i e, ono što je reč, e, rekao o vezi sa terorizmom i i radu e, Vijeća sigurnosti na tome. Mi mislimo da je, su te dvije stvari vrlo važne jer zaista porijeklo novca u, i u smislu rizika kao što rekao izvjestitelj je fundamentalan, ali ne radi se samo o izbjegavanju plaćanja poreza i e, porezne prevore i sve drugo što je povezano sa pranjem novca jer su neki od tih rizika direktno povezani sa financiranjem terorizma i mi smo jako zadovoljni što ovaj odbor e, se bavi i tim pitanjem e, e, na holistički način, odnosno povezujući to sa terorizmom, a to je isto što i mi radimo. Puno hvala. Hvala, želi još neko nešto reći? Mogu li ja postaviti pitanje? Ja ne znam ništa o ovome zakonu jer se radi u Libeu. radi se o vrsti provesti, odnosno kako će to funkcionirati na terenu. Jer jedno stvari koje razumijemo je da e, ne neko stečen novac e, se ulaže u nekretnine, recimo u Londonu, u Londonu se kupuje takve E, nekretnine, te imamo druge probleme zemalja koje daju putovnice onima koji dolaze kao investitori u te države i to i znamo da i tamo da se ne radi provjera odakle investitorima novac koji će investirati. Ja znam da se stvari takve događaju. Netko tko dolazi, recimo netko tko biva plaću iz, iz Europskog parlamenta, mene je banka tražila da objasnim zašto dobivam novac iz inozemstva. Stvari su se postrožile, ali i dalje postoje stvari e, pred kojima ne smijemo zatvarati oči. Da puno novaca prolazi kroz sustav, a ne znamo čije i odakle dolazi. I ja mislim da s punim pravom kažem da financiranje, e, sredstva koja su konfiscirana od bivših e, vođa država još uvijek je u Londonu nije im se odozao. Još uvijek e, postoje problemi. Čak e, identificiramo e, prevaru i pranje novca još uvijek ne možemo puno učiniti u nekim slučajima. Dakle, hoće li ovaj zakon to riješiti? To je pitanje koje sam željela postaviti. Heidi Helser je zatražila Željela bih pitati izvjestitelja i komisiju koji su glavne preprake pri eh, identificiranju eh, vlasnika i porijekla takvih eh, sredstava. Mislim da je ovo ključno pitanje i mislim da je cilj da se to napravi, ali gdje stojimo vizavi toga? Gdje smo? da recimo imovina koju imaju fond, koji posjeduju fondovi, ja ne znamo ko su pravni, stvarni e, vlasnici tih fondova. To bi bilo pitanje na komisiju, za komisiju, a onda idemo do izvjestitelja. Ja sam Andre Stefano, ja dolazim iz glavne uprave e, Holm i predstavljam e, glavnu upravu e, e, pravosuđa koje djeluje u ovom području. Vaša su pitanja relevantna i ovaj instrument se bavi dijelom problema, a to je krivični do tog problema kada se i kada je optužba uspješna u sudu i kada dokaže pred sudom da novac porije, je nezakonitoga porijekla porijekli, da se nezakonito ulaže u financijski sustav sustav koji dobro funkcionira, da tada ćemo sa ovim instrumentom imati bolje načine da riješimo taj problem jer ono što se sada događa u različitim državama članicama imamo e, drugačije vrste kaznenog sustava e, i uvjeta da se dokaže e, zločin. Kada se usvoji ovaj instrument to će biti sve više harmonizirano i bit će lakše tužiteljima u Španjolskoj recimo da se obrati kolegi u Italiji ili Bugarskoj kako bi dokazao svoj e, slučaj. To je jedan od glavnih aspekata kojima se bavimo u ovoj, ovom instrumentu. I istina je da to sve gradimo na uvjetima koje je postavila konvencija Vijeća Europe koja se bavi istom stvari i očekivali biste da E, sve države su uvel, već e, unijele u svoj sustav e, konvenciju koja je harmonizirana, ali to nije tako i stoga je ovo vrlo koristan instrument koji će zaista pomoći harmonizirati uvjete rada tužitelja E, i sudova koji se takvim slučajevima bave u različitim državama članicama. Ali to je samo jedan, e, jedan komadić pazla jer radi se također o informacijama e, o korisnika tih sredstava, to ide ruku po drugu sa drugim instrumentima kao što je direktiva protiv pranja novca. Imamo tu direktivu koja je usvojena 2015. godine i stupila na snagu 2017. u lipnju. Oprostite, nije stupila na snagu već je e, to bio rok za države članice da transponiraju međunarodnu legislativu u svoje zakonodavstvo do e, kraja lipnja 2017. To se nije dogodilo svim državama članicama. Činjenica je da sada pokušavamo e, i napraviti amandmane, pa će to još otežati stvari. Imamo peti, šesti i sedmi trajalog koji će napraviti amandmane na tu direktivu. Točke e, na kojima radimo amandmane se tiču vrste imovine kojima se bavimo. E, one koji moraju napraviti e, više istraživanja u svezi sa klijentima i pojašnjenje uvjeta koji identificiraju vlasnika. Preventivni instrumenti, a to je četvrta direktiva za protiv pranja novca, radimo ruku pod ruku sa onima koji se bave krivičnim pravom, uključujući i tužitelje, banke, financijske institucije i sve druge obvezne institucije da e, e, obave istraživanje svojih klijenata. Hvala, mislim da je to odbor Ekon, ne, Libe i Ikon su predvodnici u pregovorima o ovoj direktivi. ignacija možda nam ti možeš nešto reći o političkoj pozadini ove cijele e, situacije. Da, direktiva e, protiv e, pranja novca kao i ova direktiva uključuje i suradnju s odborom Ekon u ovom slučaju izgubljeno je jako puno vremena zato što Ekon nije htio znači potpisati tu direktivu, odnosno nije htio znači prije konferencije predsjednika to napraviti zato je prošlo ponešto vremena i upravo zato je komisija pokušavala pogurati e, malo kako bi se sve to ubrzalo. E, kada govorimo o e, znači o toj temi istina je ono što je komisija ovdje ponovila. Dakle govorimo o usuglašavanju naših kaznenih sustava. To znači da danas u državama članicama Europske unije postoji e, drugačiji načini razumijevanja određenih aktivnosti. Kada govorimo o toj nekoj pravnoj kulturi kada govorimo o samom pravosuđu u pojedinim državama članicama koje se tiču kaznenog dijela pranja novaca, e, negdje se to priznaje, a negdje ne u nekim, držav, u nekim državama članicama. Dakle, postoji jako puno primjena. U Italiji postoje instrumenti za borbu protiv organiziranih e, zločinačkih organizacija. Dakle, e, tamo postoji prava borba protiv organiziranog kriminala, znači protiv mafije, je počela donositi, uroditi, je počela imati rezultate kada se upravo napao i kapital. Dakle, u trenutku kada su e, zaledili ili pak oduzeli kapital koji je potekao iz kaznenih dijela, dakle bilo to pranje novca kroz e, znači zakonito gospodarstvo, e, mi smo uspjeli razriješiti i početi utjecati na rad naših organizacija te kad smo uspjeli utjecati na oduzimanje kapitala. Dakle, kada je riječ o milijunima eura koji se ulažu, a predsjednik primjerice rekla, na primjer, e, što se događa u Londonu ili na financijskim tržištima. Da, istina je. Kada govorimo o pravnim e, o pravnim e, sustavima država članica, u mnogim državama članicama se uopće ne postavlja pitanje porijekla tog novca koje se ulaže u financijsko tržište. Dakle, taj e, e, znači sustav u Europskoj uniji mora imati istu polazišnu točku i mora davati kako finskim, španjolskim, njemačkim, talijanskim sucima više manje iste instrumente kao referentne točke, osim same suradnje koje već postoji, zato što postoje suradnje pravo, instrumenti pravosudne suradnje, ali moramo dati Europi direktivu koja bi više manje mogla dati nekakve referentne parametre za e, borbu protiv tog nezakonito stečenog kapitala. Mi ćemo pokušati kao referencu koristiti instrumente koji su E, korišteni na terenu, znači i iz iskustva za koje znamo da su zaista uspjeli doći do rezultata. Dakle, gdje je najbolje funkcioniralo utjecanje na zaleđivanje ili pak oduzimanje e, kapitala koje proizlazi iz, e, koji proizlazi iz E, nezakonitih dijela. Dakle, naravno da ovdje govorimo i o trećim zemljama i taj kapital koji dolazi iz njih, njemu je jako teško ući u trag i zato nam je bitna e, djelatnost Europske e, agencije za vanjsko djelovanje, ali također i prekogranična suradnja. Moraju se upaliti svi mogući radari naših istražitelja, zato što ako postoji nekakva neuravnote, znači nekakva neproporcionalna ravnoteža kapitala koji dolazi na financijsko tržište u Europi, moramo si postaviti postaviti pitanje. Odnosno, ako neki građanin koji želi zakonito otvoriti neku aktivnost, pokrenuti posao, ako se on mora boriti protiv osobe koja kapital koristi iz trgovine drogom, ljudima ili trgovine oružjem, on je zaista u nepovoljnom položaju. To je i problem sa samim tržišnim natjecanjem. Dakle, naš cilj bi trebao biti i zaštita onih koji djeluju u okviru zakona e, spram onih koji djeluju tako da koriste e, nezakonito stečen e, kapital izvan i unutar granica Europske unije. Ja mislim da moramo promijeniti našu pravnu kulturu. Istina je da nemamo jasnih, ako nemamo jasnih dokaza da je neki kapital nezakonit, ako postoji kakva sumnja moramo to istraživati. Dakle, moraš mi dokazati ti ili ti da je taj kapital kapital zaista zakonitog porijekla, a nemoj da ti ja moram to dokazivati, nego mi ti to dokaži. Dakle, to je ono što se događa u Italiji i to je ono što stvara jednu drugačiju pravnu osnovu. I to je možda način na koji možemo krenuti u napad protiv takve vrste kaznenih djela. Okay, so it's very important piece of legislation. Dakle, radi se o vrlo važnom eh, eh, zakonodavstvu zajedno sa revizijom eh, direktive o sprečavanju pranja novca, jer zapravo ovdje se radi o internim eh, zakonodavstvima zemalja članica. Znači da novac koji je ilegalno je stečen eh, u drugom zemlju ne pada pod to zakonodavstvo nego mm, ono protiv sprečavanja pranja novca. Znači nije u potpunosti odgovor na taj problem. Ali hvala na ovom objašnjenju. Hvala opće upravi Homa za unutarnje poslo što je bila ovdje. Rok za amandmane 17. u podne. I sada evo možemo završiti 20 minuta ranije, ali dobro, evo bar ćemo ručati, glasa se u tri, točno, ali imamo puno toga na glasanju popodne, pa nadam se i puno kompromisa, ali evo vidimo se E, poslije podne. Hvala i prvateljima.